Dobar dan svima. Što se tiče današnjeg dnevnog reda, dodali smo pod broj četiri novu točku kako bismo vas informirali o pregovorima o zelenim vozilima. Ako nema prigovora, mislim da možemo usvojiti dnevni red sa ovom izmenom. Nekoliko objava, sastanak 20 u, u u 21. februara za će, e, održat će se, zatim nacrt e, dnevnog reda će se raspodijeliti. Nakon deset godina u sekretarijetu Envi Emilija Romano odlazi iz Envija od prvoga veljače da postane e, šef jedinice u u glavnoj upravi ITEK. Do puno sreće, Emilije. Hvala puno na e, obavljenom radu. Za današnji sastanak imamo 21 e, radni jezik za prijevode kao obično dosije je elektronski i sastanak će biti objavljen, e, emitiran na internetu. Na, imate preporuke koordinatora koje se tiču sastanka od prošloga tjedna. Ako nema primjedbi, mislim da ih možemo smatrati odobrenima i prihvaćenima. Sada nekoliko informacija o interinstitucijskim pregovorima što se tiče standarde za nova laka dostavna vozila što se tiče e, emisije CO2. Imali smo trijalog 22. januara, imali smo raspravu o svim amandmanima koji su predloženi od strane parlamenta i vijeća. Kompromis je postignut na manje političke pitanjima kao što su potporne mjere, zatim e, ciljevima e, što se tiče smanjenja emisija kao i o području primjene za monitoring i e, razdoblje praćenje i i drugi pitanja koje se još nisu riješila, to su modularni koncept, alternativna goriva zajedno sa odredbama o upravljanju i E, politički osjetljivim pitanjima kao što su ciljevi i inicijativama, odnosno poticajima za to zahtjeva daljnje rasprave na tehničkoj razini kako bi se postiglo dogovor. Nadamo se da će to biti na sljedećem trijalogu koji će biti 12. veljače. Što se tiče transparentnosti i održavosti e, procjene rizika e, prehrambenog lanca u Evropskoj uniji. Imali smo drugi informalni trijalog u četvrtak prošli tjedan, 24. E, januara. Za vrijeme tog sastanka je predložili smo paket e, prijedloga o različitim pitanjima kako bismo ostavili samo jedan ograničeni broj e, političkih pitanja za raspravu na trećem dijalogu. E, vijeće je pokazalo fleksibilnost o e, u svezi sa instrumentima za o komunikaciju o rizicima, o sastavu e, upravnog odbora EFSE, zatim razvoju panela za aktivne znanstvenike moguće sankcije za one koji ne budu udovoljavali i ne budu registrirali svoje studije. Što se tiče čistih vozila, jutros Prvi neformalni trilog je održan i e, stajališta su predstavljena i na tehničku razinu je delegirano nekoliko pitanja. Glavna politička pitanja za raspravu će biti područje primjene direktive, definicija e, e, čistih vozila sa emisijom nula i transpozicijski razdoblje. Što se tiče ograničenja vremena za zaključenje dosjea, dogovoreno je da se politička pitanja moraju raspraviti na tehničkoj razini kako bi se pripremili temelji za političku raspravu. Drugi trijalog će biti uh, u 11. Uh, veljače u ponedjeljak. Eto, to bi bila tablica za ono što trenutno radimo. Sada idemo na glasovanje. Prvo, ćemo glasovati. Ako ste pripremni, imate svoje kartice. Prvo je e, nacrt mišljenja o mjerama za poljoprivredu u... Da? Dakle, u redu. Organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i uspostavljanje zajedničke organizacije tog tržišta. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. There. Malo ste zamijenili mjesta u prostoriji, pa vas moram um, uočiti. 33 za. Protiv. Suzdržanih odbija se. 34 za. Protiv. Suzdržanih odbija se. Glasovanje u bloku za članke 35, 36, 37. Tko je za? Protiv suzdržanih usvaja se. 38 za. Protiv suzdržanih usvaja se. 39 za. Protiv suzdržanih odbija se. 40 za. Protiv suzdržanih odbija se. Kompromis 2 za, protiv suzdržanih usvaja se. Amandman 3 za, protiv suzdržanih usvaja se. To je bilo zajedno sa amandmanom 48, 49 koje je za, protiv suzdržanih usvaja se. 50 za, protiv suzdržanih odbija se. 4 i 51 za, protiv suzdržanih usvaja se 52 za, protiv, provjerit ću 52, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. odbije se. 53 za, protiv, suzdržanih odbija se. 54 i 55 tko je za? Protiv? Suzdržanih odbija se. 57 za? Protiv? Suzdržanih odbija se. 56 za? Protiv? Suzdržanih odbija se. 5 za? Protiv? Suzdržanih odbija se. 58 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 77 za, protiv, suzdržanih odbija se. 78 za, protiv, suzdržanih odbija se. 79 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Provjera 79, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 80 za. Protiv. Suzdržanih usvaja se. 81 za. Protiv. Suzdržanih usvaja se. 82 za. Protiv. Suzdržanih odbija se. 83 za. Protiv. Suzdržanih usvaja se. 84 za protiv suzdržanih usvaja se 86 za protiv suzdržanih usvaja se 87 za protiv suzdržanih usvaja se 88 za protiv suzdržanih usvaja se 89 za protiv suzdržani odbija se 90 za protiv suzdržanih odbija se 81 za 91 e, za, protiv suzdržanih, usvaja se 92 za, protiv suzdržanih, odbija se 93 za, protiv suzdržanih, odbija se 94 za, protiv suzdržanih, usvaja se 95 za, protiv suzdržanih, odbija se 96 za, protiv suzdržanih, odbija se 97 za, protiv suzdržanih, odbija se 98 za, protiv suzdržanih, odbija se. 99 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 100 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 9 i 101 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Sto dva za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 11 i 103 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 104 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 106 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 107 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 108 za, protiv suzdržanih usvaja se 109 za, protiv suzdržanih usvaja se 110 za, protiv suzdržanih provjera 110 i otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 112 za, protiv suzdržanih usvaja se 113 za, protiv suzdržanih usvaja se 114 za, protiv suzdržanih pučeni ništa nisam vidjela još jednom 114 za, protiv suzdržanih odbija se 115 za, protiv suzdržanih usvaja se. Tko je to rekao? Da, izvolite gospođo Kadenbak. Provjerit ćemo 115. Otvaram glasovanje. Oprostite, nisam baš ovako htjela zvučati. Sada zatvoram glasovanje. Da, usvoja se. Gdje smo? 116 za, protiv, suzdržanih. Odbija se 117 za, protiv protiv, suzdržanih, odbija se 118 za, protiv, suzdržanih, odbija se 119 za. Da provjerim? Gospodine Dorfman, vi ste rekli da provjerimo, pa provjerit ćemo 118, otvaram glasovanje. Sada zatvaram glasovanje. Odbija se. 119 za, protiv, suzdržanih usvaja se 120 za, protiv suzdržanih usvaja se 121 za, protiv suzdržanih usvaja se 124 za, protiv suzdržanih poučeni su za ili protiv? Za. Onda se usvaja. 13 za, protiv suzdržanih odbija se 14 za, protiv suzdržanih odbija se 15 za, protiv protiv, suzdržanih usvaja se. 17 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 18 za, protiv, suzdržanih odbija se. 19 za, protiv, suzdržanih odbija se. 20 za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje za 20. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 21 za, protiv, suzdržanih. Odbija se 22 za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. 23 za, protiv, suzdržanih. Usvaja se 24 za, protiv, suzdržanih. Odbija se 25 za, protiv, suzdržanih provjere. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 26 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 28 za, protiv, suzdržanih. Pučani su protiv. Provjerit ćemo. Da, vidjela sam to na amandmanu gospođe Zumer. Malo sam bila zbunjena time. Dobro, da vidimo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 29 za, protiv, suzdržanih odbija se. 30 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 31 za, protiv, suzdržanih, usvoja se. Konačno elektronsko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. A sada imamo glasovanje o nacrtu mišljenja o Evropskom mestru za koordinaciju e, e, gospodarske politike. Amandman 1 za, protiv, suzdržanih, odbija se. Amandman 2 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. SND i pučani su bili tu zajedno. Provjerimo amandman 5 stoga. Zatvorim glasovanje. Usvojeno. Amandman 6 za. Protiv. Suzdržanih. Pučani. Za ili protiv? Usvojeno. Amandman 7 za. Protiv suzdržanih usvaja se. Amandman 8 za. Protiv suzdržanih usvaja se. 9 za. Protiv suzdržanih odbija se. 10 za. Protiv suzdržanih usvaja se. 11 za. Protiv suzdržanih usvaja se. 12 za protiv suzdržanih usvaja se. 13 za, protiv suzdržanih usvaja se. 14 za, protiv suzdržanih odbija se. 15 za, protiv suzdržanih odbija se. 16 za, protiv suzdržanih usvaja se. 17 za, protiv suzdržanih usvaja se. 18 za, protiv, suzdržanih usvaja se 19 za, protiv, suzdržanih odbija se 20 za, protiv, suzdržanih usvaja se 21 za, protiv, suzdržanih usvaja se 22 za, protiv, suzdržanih usvaja se 23 za, protiv, suzdržanih usvaja se 24 za, protiv, suzdržanih usvaja se 25 za, protiv suzdržanih usvaja se 26 za protiv suzdržanih usvaja se i konačno elektronsko glasanje je otvoreno glasovanje je zatvoreno usvojeno to time zaključujemo glasovanje i sad vas pozivam na javno saslušanje o strategiji za dugoročno smanjenje stakleničkih plinova u skladu s Pariškim sporazumom. Daću vam dvije minute da odlučite hoćete li ostati ili ne.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 if you would like to take your seats, then we can start. Ako biste zauzeli svoje mjesta, mogli bismo započeti sa saslušanjem. Okay, so I'm very pleased to welcome you all at today's public hearing on the long-term... Pozdravljam vas sve na današnjem saslušanju o dugoročnoj strategiji. Pozdravljam povjerenika i naših šest govornika. Komisija je, kao što znate, 28. studenoga prošle godine e, usvojila komunikaciju pod naslovom e, Čist planet za sve i ovom komunikacijom komisija iznosi svoju stratešku dugoročnu viziju za E, ekonomiju koja će biti klimatski neutralna do 2050. godine, što uključuje također osam mogućih pravaca. Komunikacija sama po sebi ne donosi strategiju, niti nastoji promijeniti dogovorene ciljeve za 2030. godinu, nego jednostavno predstavlja mogućnosti za djelovanje, što bi trebalo omogućiti širu raspravu među europskim donositeljima odluka i dionicima o pravom putu ka 2050. godini. Takva informirana rasprava trebala bi omogućiti Europskoj uniji usvajanje i podnošenje ambiciozne strategije do 2020. godine konferenciji stranaka UN-a i također bi je trebalo omogućiti da zada pravac za našu buduću klimatsku energetsku politiku. Mi smo tome pridonijeli usmenim pitanjima vijeće komisiji i rezolucijom, a danas imamo saslušanje na našem odboru o rezoluciji i tu su kosponzori e, zapravo zastupani iz šest klubova zastupnika. I imat ćemo kasnije raspravu o tom našem doprinosu. Glasovanje je predviđeno za idući mjesec i moguću raspravu na plenare ćemo imati možda u ožujku. Evo, to bi bili moji uvodni komentar i hvala povjereniče danas na dolasku i imate riječ, izvolite. E, gospođo predsjednice Valean, e, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Hvala vam na ovoj prilici da e, razmotrimo komunikaciju komisije Čist planet za sve, europska dugoročna vizija za naprednu, klimu, e, naprednu ekonomiju koja je klimatski neutralna i to je rezolucija koja je u parlamentu svoja 28. u prošle godine. Drago mi je što sam ponovno ovdje na odboru i drago mi je što je parlament odlučio se aktivno angažirati o raspravi o ovoj našoj dugoročnoj viziji. Predlažući ovu viziju, zapravo smo odgovorili na poziv parlamenta da pripremimo jednu strategiju o emisijama na kopu prošle godine i također je parlament zatražio komisije predstavljanje dugoročne strategije do prvog kvartala 2019. godine. No, bit ću još izričiti dakle, uredba o upravljanju u članku 15. predviđa da će upravljanje energetskom unijom biti dogovoreno među suzakonodavcima i traže se od komisije da mm, prouči moguće putove ka jednoj ekonomiji bez klimatskih promjena do 2050. godine. zapravo to nije e, čisto tehnička stvar, nego praktična nužda i posljedice klimatskih promjena vidimo diljem Europe i mnogi su to iskusili iz prve ruke u ljetu 2018. godine. Glavni znanstvenici iz područja klime slažu se u, svojim e, upozorenjima da trebamo e, smanjiti povećanje temperature na ispod 1,5 e, stupnja Celzija. I ako to ne učinimo, mnogo gore će uslijediti i zato nam je potrebna politička volja. Komisija svojom komunikacijom želi otvoriti pravi put za e, Europsku uniju u postizanju ciljeva iz Pariškog sporazuma i e, velika je odgovornost svih nas, odnosno Europske unije, preuzeti vodeću ulogu i pokazati na globalnoj razini da e, prijelaz na nulte emisije je doista moguće, a i da je moguće još i više i da to također otvara i prostora gospodarskom rastu i radna mjesta. Imamo dobro polazište, Europska unija je među prvim organizacijama u svijetu koja e, ima e, zakonodavstvo za klimatske promjene do 2030. godine što nam omogućuje ostvarenje obećanja, no dogovoriti to nije bilo jednostavno, no zahvaljujući naporima, odlučnosti i konstruktivnosti, i tu odajem priznanje i e, ulogama odbora i parlamenta, mi ćemo uspjeti. Također u sljedećem desetljeću ćemo naše zakonodavstvo o e, klimatskim promjenama što će nam omogućiti smanjenje emisija za 45% do 2030. godine u usporedbi sa 90. godinom i to znači da ćemo ostvariti naše ciljeve od, za 2030. godinu od najmanje 40%. No kako bi se to ostvarilo, zakonodavstvo treba u prvom redu razraditi i provesti ga djelovanjem na terenu. Zemlje članice su poduzele prve korake na tom putu jer je većina već izjela politike i mjere u nacrtnim planovima za e, klimatske promjene koje će trebati uvrstiti u dugoročne strategije do 2020. godine. Naša politika do 2030. godine posjeći će velike rezultate i ti ciljevi za 2030. godinu E, donose preobrazbu i također će zahtijevati i dugoročna produktivna ulaganja. No, potrebni su i daljni napori. Naši napori u oči 2030. godine idu i dalje od toga. Dakle, trebamo osigurati smanjenje od 60% emisija do 2050. godine. No, e, to nije dovoljno kako bismo mi pridonijeli postizanju ciljeva iz Pariza. Dakle, trebamo pojačati svoje ambicije i svaki budući razvoj politike morat će uzeti u obzir i e, ono što će uslijediti nakon 2030. godine. Dakle, želim iskoristiti e, ovu priliku kako bih ocrtao našu dugoročnu viziju. Kada je riječ o ambiciji, predlažemo da e, Europska unija razmotri mogućnost e, uvođenja nultih emisija do 2050. godine. S jedne strane, to je razina ambicije koju bi Europska unija trebala zagovarati kako bi se uskladila sa ciljevima iz Pariškog sporazuma i kako bi kao predvodnik vodila također i svjetsko djelovanje. S druge strane, Naše analize pokazuju da će to osigurati održiv rast, radna mjesta i bolju kvalitetu života za sve građane. Te analize se temelje na brojnim doprinosima dionika i e, znanstvenim izvješćima, što znači izvješće IPCC-a o, smanjenju ispod 1,5 e, stupnja Celzija. Također imali smo i javnu raspravu iz koje smo zaprimili također visoko kvalitetne doprinose dionika i to nam je omogućilo razradu osam scenarija sa različitim razinama ambicija, a što je sve u skladu sa Pariškim sporazumom. Pet od tih scenarija predviđa 80% smanjenje, jedan scenarij 90% smanjenje, a jedan scenarij razmatra što bi bilo kad bismo ostvarili smanjenje e, od porasta temperature za 1,5 stupanj. Dakle, e, to razmatra također elemente poput e, e, alternativnih izvora energije, dakle, zelenih izvora energije i tako dalje i odmicanje od fosilnih goreva. I rezultat je taj da Europska unija može ostvariti ekonomiju koja ne ispušta skladničke plinove do 2050. godine. Također imamo i druge opcije koje su zajedničke svim scenarijima koje treba istražiti u tim opcijama Energetski sustav se oslanja na održivu opskrbu energije. Učinkovitost, energetska učinkovitost i obnovljivi izgori energije su tu ključni. Dakle, u budućnosti kako naše gospodarstvo bude raslo, smanjit ćemo našu potrošnju energije za 50% odnosno na 2050. godinu. Zelena izgradnja je e, odgovorna za veliki dio e, potrošnje energenata i također već postoje planovi za e, ekološku stanogradnju i treba ćemo više ulagati u to. Osim toga, do sredine stoljeća e, naš sustav opskrbe energije će uglavnom biti elektrificiran i e, to će podračati potražnju za e, električnom energijom koja će dolaziti iz obnovljivih izvora i to će omogućiti odmak od ugljena za grijanje i također za sve ostale sektore u cijelom gospodarstvu. Ti ciljevi se ne mogu ostvariti bez čiste mobilnosti. Elektrifikacija je naravno tu glavni put, ali neki transportni vektori neće se moći elektrificirati i e, zbog toga imamo e, planove za biogoriva tamo gdje su ona potrebna. Također treba iskoristiti potencijal bioekonomije, što je jedan od središnjih stupova naše vizije, ali tu trebamo uspostaviti pravu ravnotežu, jer e, poljoprivreda i šumarstvo istina mogu pridonijeti dekarbonizaciji ostalih sektora gospodarstva, treba ih očuvati i trebamo također pripaziti kako iskoristiti e, i e, e, prirodne resurse. Zatim, skladištenje i hvatanje ugljika će biti ključno za smanjenje onih emisija koje ne možemo drugčije smanjiti. Dakle, prelazak na obnovljive izvore energije neće značiti kraj energetskog sektora, nego će jednostavno olakšati i stvaranje uvjeta poput e, socijalnog angažmana i pravednog prijelaza i također će omogućiti istraživanje i razvoj i promijeniti način ponašanja i osnažiti građane. Dakle, to će dati pozitivne gospodarske učinke i stvoriti radna mjesta, no moramo priznati da neki sektori regije u Europi će e, to smatrati težim nego drugi. Dakle, treba nam e, solidarnost i zajedničko djelovanje, nitko ne smije zaostati i taj postupak treba biti socijalno pravedan. Europska unija i njezine zemlje članice trebaju provesti prave politike u e, potpunosti kako bi se suočili s ovim izazovima. Naš proračun za pošljavanje i kohezijska politika e, također smanjuju nejednakosti i teritorijalne i socijalne u cijeloj Uniji. Također, naš pilot projekt za dekarbonizaciju je dobar primjer toga. Tek je počela rasprava o svemu ovome. Ova vizija želi e, potaknuti još e, bolju i kvalitetniju raspravu među donositeljima odluka i dionicima u Europi. Svi su pozvani da u njoj sudjeluju i također da podrže naš put. Kao sljedeće korake ove godine, 2019. godine, komisija e, će e, kontaktirati sa dionicima i donositeljima odluka u i izvan Europe i također e, očekujemo da će parlament usvojiti rezoluciju o svojim ambicijama u različitim mjesecima. Također ćemo osobno moji suradnici i ja biti vrlo zaposleni sa početkom idućeg mjeseca i zato vas molimo da poduprete ovu strategiju. Europske vlade će u svim sastavima vijeća razgovarati o ovoj viziji i od europskih čelnika očekujemo da će zacrtati pravac za to na samitu 9. svibnja. Dakle, radujem se današnjoj plodonasnoj raspravi danas i tijekom cijele godine. Hvala vam lijepa. Hvala na vašem izlaganju. Sada ćemo saslušati izlaganja naših e, gostiju u e, prvom dijelu saslušanja i onda ćemo imati raspravu prije nego što pređemo na drugi dio. Dakle, prvo mi je zadovoljstvo pozdraviti e, predsjednika Kopa 24 i u međuvremenu državnu tajnicu u našem političkom odjelu za okoliš. Izvolite, imate riječ. Hvala, dame i gospodo, da sam je veliko zadovoljstvo biti danas među vama. Gospodine povjereniče, čas mi je uzeti riječ nakon vas. Dakle, nakon e, ovog kratkog predstavljanja dugoročne strategije, ja e, ću ocrtati ono što smo postigli u Katovicama i e, sa dogovorom iz Katovica o provedbi pariških sporazuma, što je bilo vrlo uspješno, a to je također i važna podloga za naša promišljenja u Europi o budućnosti klimatske politike u Europi. Evo, dopustite da kažem na početku nekoliko riječi o kopu 24. Na početku se činilo nemogućim postizanje sporazuma između svih e, strana Pariškog sporazuma, ali ipak smo uspjeli u tome. Postojala je zato politička volja i svi smo zajedno iznašli načina da dođemo do kopa 24 i da ponovno oživimo međunarodnu solidarnost. Zašto kažem ponovno? Jer proživljavamo jednu turbulentnu geopolitičku situaciju i ono što bi bilo moguće 2015. godine u Parizu tri, prije tri godine bilo je puno teže ostvariti u Katovicama, dakle ostvariti sporazum i pokazati solidarnost prema drugima. Naravno, ovaj sporazum daje pravnu sigurnost kada je riječ e, o globalnoj klimatskoj politici, što je svakako nužno nakon e, što režim iz Kiota dođe kraju 2020. godine. Dakle, od 2021. godine nadalje, temeljem Pariškog sporazuma i sporazuma iz Katovica, ući ćemo u novo razdoblje novih e, propisa o klimatskoj politici za sada ni jedna strana ne može tvrditi da ne zna kako provoditi Pariški sporazum i što znači dati nacionalne doprinose globalnim naporima. Također smo o Katovicama dogovorili da ti doprinosi moraju sadržavati poglavlje koje se odnosi na smanjenje emisija. Naravno, taj doprinos može imati i druge elemente koji se odnose na prilagodbu ili druge financijske odredbe. Dakle, imamo e, sporazum i pravilnik iz Katovica, što čini naš okvir za djelovanje. I mislim da je to bez ikakve sumnje glavno postignuće Kopa 24. To je ambiciozan kompromis i imamo detaljne propise za provedbu Pariškog sporazuma koji su zapravo najveći mogući nazivnik koji su iznašle sudionice Dakle, imamo tu ministre iz razvijenih zemalja, zemalja u razvoju i mi smo uspjeli razraditi e, zajednički pravilnik za sve zemlje i uz financijsku pomoć i dovoljnu fleksibilnost za one zemlje kojima je to potrebno. Dopustite mi da budem jasan. Dakle, ćemo se jednom zajedničkom transparentnom sustavu i to je jedno važno postignuće Katovica. E, radimo zajedno sa našim kolegama iz Čile, iz Kopa 25, kako bismo dovršili neke elemente iz članka 6. što je povezano sa e, tržištima CO2. Poljsko predsjedništvo je predložilo također rad na trima pojmovima, ljudska, eh, ljudi, priroda i tehnologija. I to je sve ugrađeno u našu izjavu, našu deklaraciju. Dakle, eh, nakon eh, prvog dana kopa počeli smo raditi na deklaraciji iz Šleske o solidarnosti i pravdi. Dakle, to je bilo važno postignuće naše konferencije koju smo pokrenuli zajedno sa predsjednikom poljskog predsjedništva Andrejom Dudom i sa Antonijom Gutierrezom. I također ovo pitanje pravedne tranzicije smo pretvorili u ključnu temu, vrlo simboličku temu, budući da E, se COP24 održao u Katovicama, a možda znate da su Katovice glavni grad jedne regije u kojoj stane otprilike 5 milijuna ljudi. I to je tradicionalno e, regija teške industrije i rudarstva i sada prolazi kroz promjene i bilježi jedne od najnižih stopa nezaposlenosti u Europskoj uniji. Dakle, to je središte novih usluga, nove industrije, dakle uspješan primjer preobrazbe. Također govorili smo o potrebi uravnoteženja emisija sa drugim sustavima poput šuma, a kao što znate to je ključno za našu bioraznolikost i kvalitetu života. Također smo na kraju naglasili činjenicu da počinjemo raspolagati velikim i značajnim tehnologijama koje mogu e, unaprijediti postizanje naših e, klimatskih ciljeva ali to također može imati i prednosti po društvu i industriju, što je bitno za zemlju poput Poljske koja se još suočava sa problemima koji proizlaze iz onečišćenja zla, zraka. Dakle, elektrifikacija prijevoza je ključan cilj za Poljsku i mi sada proizvodimo flotu električnih autobusa i imamo cilj imati 25 milijuna električnih vozila do 2025. na našim ulicama. Dakle, to je jedan od ciljeva iz Katovica, a budući da pola svjetskog stanovništva u zemljama poput Kine, Indije, Meksika, Indonezije, Velike Britanije, Japana, Njemačke i tako dalje, znači da zapravo možemo raspolagati konkretnim tehnologijama kako bismo ostvarili viziju koju je upravo prikazao povjerenik Kanjete. Sada je već prošlo mjesec dana od Katovice i imamo okvir za globalnu klimatsku politiku zahvaljujući naporima povjerenika Kanjetea i zahvaljujući sporazumu između svih zemalja članica sada imamo i pravni okvir do 2030. za Europsku uniju i sada ga trebamo provesti. Naglasak je dakle na provedbi, na izvedivosti ambicija i to je sada najvažnije. Dakle, ne samo da nam je potrebna tehnologija, što imamo, nego trebamo i priznati da društvo treba stati uza nas, ne biti protiv nas u ostvarenju naših zajedničkih i ambicioznih ciljeva. Sada se spremamo za provedbu tih strategija. Nadam se da će one dati opipljive rezultate i ocijenit ćemo prve rezultate 2023. godine u skladu sa Pariškim sporazumom i pravilnikom iz Katovica. Sada ću se osvrnuti na posljednji element koji je povezan sa dugoročnom strategijom. Dakle, započeli smo ovu raspravu na eh, razini Europske unije. To eh, više nije isključivo povezano sa energetikom, nego i sa drugim sektorima, naročito sa prometom i prijevozom, što je najveća poteškoća u ovom slučaju. Dakle, riječ je o najvećem porastu emisija o zemljama OECD-a koje su zabilježene upravo u sektoru transporta. Dakle, trebamo se usredotočiti sada na preobrazbu tog sektora. Tu je i pitanje zgradarstva i trebamo to uzeti u obzir da će odluke koje se donesu ovdje imati konkretne posljedice ne samo nakon 10 ili 20, nego i nakon 50 godina kada je riječ o zgradarstvu i na kraju trebamo se pozabaviti složenim pitanjem rješavanja pitanja emisija u poljoprivredi i Poljska naporno radi na tome. Želimo ravnotežiti emisije u skladu sa ciljevima iz Pariza u drugoj polovici stoljeća i ova strategija je dobar znak za to. Također razmišljamo o tome je li moguće prikupiti sve klimatske i energetske planove zemalja članica koji bi predstavljali jedan e, korpus e, podloga koje, kojima ćemo svi biti zadovoljni. To će zahtijevati također i dugoročna ulaganja. E, sada razmatramo također prosjek visine ulaganja, ali razmišljamo o tome koje bi zemlje mogle preuzeti na sebe koji dio tereta koliko zemlje članice mogu brzo napredovati i naravno tu će biti različitih stupnjeva napredovanja. Neke će zemlje možda brže ostvariti točku klimatske neutralnosti, a druge možda zbog nekih elemenata iz vlastitog nasljeđa ili gospodarske situacije će trebati za to više vremena. Dakle, trebamo razmišljati na jedan solidaran način o postizanju klimatske neutralnosti u Europskoj uniji i pri tome voditi računa o posebnim situacijama u zemljama članicama i također o različitim polazištima. Dakle, uskoro ćemo morati razmišljati o našoj budućnosti, a i COP24 će aktivno sudjelovati u pripremi sastanka na vrhu u glavnog tajništva UN-a koje će se održati u rujnu u New Yorku i tada ćemo imati priliku razgovarati o sveobuhvatnim globalnim ciljevima i e, sigurno ćemo imati prilike uskladiti se kao Europa. Hvala gospodine Kutika na vašem izlaganju, a sljedeći govornik je e, glavni ravnatelj Safika, Europske kemijske industrije i također predsjedava i Savez e, Europske industrije, osam sektorskih udruga iz Europe i također je član Aspara, inovativnih proces, e, procesnih industrija, dakle gospodin Marko Mensing, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala što ste nam dali prilike da danas govorimo u ime industrije pred zastupnicama Europskog parlamenta. Ja predstavljam eh, kemijsku industriju u Europskoj uniji SEFIC, ali danas eh, predstavljam SPAR što je javno-privatno partnerstvo u sklopu programa Obzor 2020. za čelik, cemente, kemikalije, vodoopskrbu i slično. Jako nam je drago što smo dobili priliku da vam se danas obratimo, s obzirom na to da smo ovog ljeta aktivni dali doprinos radu komisiji na dugoročnoj strategiji. Pripremili smo izvješće o premošćivanju jaza prema budućnosti bez ugljika. Nastojali smo dati što je više informacija za rad komisije moguće. A kao što pokazuje i nacrt vaše rezolucije, veliki dio tog našeg doprinosa jest uzet u obzir posebice u e, službenom dokumentu koji je podloga za komunikaciju komisije. Na tome želimo zahvaliti povjereniku kao i glavnoj upravi GROW čiji su zaposlenici sudjelovali u radu skupine na visokoj razini. Želimo se osvrnuti na nekoliko stvari o kojima se ovdje govori, a koje se tiču onoga što bismo mi trebali poduzimati. Hvala vam na prilici da to učinim. Ono što mi trebamo jest mješavina novih e, tehnoloških procesa. E, tu će biti zaista vrlo velika važnost stavljena na biomasu, elektrifikaciju, energetsku učinkovitost, i CCF e za one emisije za koje se ne možemo pobrinuti drugačije. Isto tako, izuzetno važan dio tiče se hvatanja i pohranjivanja ugljika. Činjenica je da neki od scenariji u e, prijedlogu komisije, posebice za kemijsku industriju, pokazuju koliko je zapravo važna uloga recikliranja. Imamo još nekih deset godina da bismo odradili ovo što je potrebno, deset godina koje su pred nama, dakle sljedeće desetljeće je odlučujuće. Kad kažem da odradimo stvari, to znači da imamo prvih barem deset ili dvadeset komercijalnih velikih projekata, jer treba će oko dvadeset godina da se oni prenesu na ostatak industrije. i e, treba će toliko vremena da bi industrija procesuirala te promjene. Potreba za energijom, posebice za energijom iz obnovljivih izvora, bit će ogromna i to je nešto gdje nam treba vaša potpora. Brzinska kalkulacija, postoji razlika između naših brojki i brojke komisije, međutim više manje red veličine je isti, pokazuje da kada se radi o kemijskoj industriji i čeliku, treba vam zapravo oko pet puta veća potrošnja e, energije e, nego što je potrebna danas za te sektore u Njemačkoj. E, moramo isto tako zadržati razine električne energije na razini koja je prihvatljiva. upravo zato će to biti ogroman napor da se stavi veći naglasak na pitanja koje se tiču elektrifikacije i i dušika. Um, da bismo to mogli, e, morat ćemo e, se pobrinuti za vrlo visoku razinu investicija i to je zapravo sljedeći korak nakon toga. Postoji također i ogromna globalna dimenzija. E, naime, ako idemo u smjeru dekarbonizacije industrije, morat ćemo razmisliti o tome što učiniti sa i uvozom. A isto tako morat ćemo na sličan način postupati sa uvoznim i izvozom kako bismo zadržali našu tržišnu poziciju na globalnim globalnim tržištima. Jedan instrument koji imamo i za koju mislimo da ima dodanu vrijednost jest integracija sektora, zato što možemo vidjeti da ugljik monoksid iz čelične industrije bi se mogao iskoristiti u kemijskoj industriji, a mješavina vodika bi se mogla pretočiti u etanol. Ono za što, e, što nam za to treba jest infrastruktura i to je onaj dio slike koji još uvijek treba razraditi u prijedlogu komisije. Dakle, mreže, e, e, energetski vodovi i to su područja u kojima zaista elektrovodi, u kojima zaista treba uložiti e, velika sredstva. Možda bi sljedeći Junkerov fond ili strukturni fond mogao pronaći adekvatnu kombinaciju sredstava da se to ostvari ono što industrija traži nije jedna jedinstvena politika, već ono što zovemo master planom za industrijsku preobrazbu. Nama bi bilo drago kada biste vi također u svojoj parlamentarnoj rezoluciji mogli spomenuti taj master plan E, za e, industrijsku preobrazbu. Dakle, imamo jednu promjenu, pomak sa energetskog sektora, posebice uzimajući u obzir sustav ETS-a i slično, na različite gospodarske grane, odnosno na industriju. Netko je u komisiji rekao nikad nećete dobiti stvarnu industrijsku politiku dok prvi potpredsjednik industrijske preobrazbe E, ne bude morao podnositi izvješće povjerenicima u upravama Comp i Trade. Nama to ne bi smetalo da tako bude u sljedećem sazivu e, Europske komisije jer se Comp, Trade, inovacija i industrijska politika zaista moraju kombinirati i postati sastavnim dijelom jednog zajedničkog master plana za industrijsku preobrazbu. Uvoz je također pitanje kojim se treba baviti, mjesto industrije na globalnom planu, posebice u kasnijoj fazi procesa. Inovacija, izmještanje proizvodnje Likić, kako se to sada naziva, jest prostor gdje zaista imamo mjesta za napredak u smislu inovacije. Moramo se pobrinuti da i globalne kompanije također ulažu u velika komercijalna postrojenja u Europi. Dakle, imam nekoliko pitanja vezano uz vašu rezoluciju. Prva je razina emisija za e, ugljičnu industriju, a također i IPCI e, Zatim master plan e, za preobrazbu industrije o kojem smo govorili, što je nešto što visoka skupina, radna skupina za energiju može odraditi, ali svakako je potrebno da se skrene dužna pozornost budućeg saziva komisije za to. Dakle, zatim e, rada na povećanju investicije u Europi. U mojoj industrijskoj grani imamo prilike vidjeti da globalna sjedišta kompanija zapravo e, nam su spremna da eksperimentiraju s tehnologijama u Europi, a mi zapravo moramo cijelu stvar učiniti dovoljno atraktivnom da ih zadržimo u Europi. Zatim preoblikovanje zakonodavstva u dva sljedeća saziva komisije kako bi se povezala e, kružna ekonomija sa niskougljičnom ekonomijom, primjerice transfer tokova e, otpada između industrijskih grana tražeći određene promjene kako bi e, sirovine za kemijsku industriju primjerice mogle dolaziti iz eh, sektora proizvodnje čelika. I na kraju primjere i e, dovoljna sredstva da se organizira pokretanje 10 do 20 model projekata unutar Europe koji mogu funkcionirati kao dobar pokazatelj onoga što se može učiniti. Mi bismo željeli da se materijali za ovu preobrazbu proizvode u Europi, da investicije u te materijale budu odrađene u Europi kako bismo zadržali svoje radna mjesta i da zaista ne prolazimo kroz preobrazbu tako dugo dok se materijali materijal izvozi odnosno uvozi iz drugih dijelova svijeta. Tehnologija postoji, podaci su tu. E, treba nam konstruktivno rješenje za put naprijed u sljedeće dvije, tri godine e, kako bismo bili sigurni da će se investicije u sljedećih deset godina zadržati u Europi. Um, Hvala lijepa gospodine Mensing, a sada prvi govornik u ovome prvome panelu je gospodin Benjamin Denis, koji je savjetnik za energiju i klimu u Etuku, Europskoj sindikalnoj središnjici. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Dobar dan svima. Etuk kao sindikalna središnjica koja zastupa 90 nacionalnih eh, sindikalnih središnjica iz 40 zemalja predstavlja 10 eh, sektorskih organizacija za Europske unije. Mi pozdravljamo dugoročnu strategiju eh, koju objavljuje komisija. Kao prvo, podržavamo je zato što vjerujemo da taj dokument bolje usklađuje klimatske ambicije Europske unije sa klimatskim znanstvenim podacima i ciljnim vrijednostima za smanjenje, e, temperaturno smanjenje globalnog zatopljenja nakon Pariškog e, sporazuma. Nakon rasprave s našim članovima mi smo službeno donijeli dokument u kojem kažemo da želimo postići nultu stopu neto emisija do 2050. Kao što možete zamisliti, u organizaciji koja predstavlja i zastupa radnike iz svih sektora, svih država članica u Europi, to je dosta velik izazov. Međutim, usprkos tome, usprkos činjenici da možda postoje raznorodna mišljenja kod članova, e, postoji zdravorazumski pristup stvari. Jasno je da su stvari hitne, klimatske promjene su tu i postoje postoji je hitno nam treba aktivnost, akcija koja će dovesti do preobrazbe. To nas dovodi do prve rezerve koju imamo vezano uz dugoročnu strategiju kako ju je objavila komisija. Ako je cilj dugoročne strategije inspirirati i rukovoditi akcijama, ne razumijemo zašto se od samog početka pretpostavlja da neovisno o tome kakvi bili rezultati kalkulacija, nećemo ponovno otvarati raspravu o ciljnim vrijednostima za 2030. Ako već znamo da sadašnji politički instrumenti neće dati rezultate koji su u skladu sa onime što kažu ciljevi Pariškog sporazuma i znanstveni podaci, zašto ih i dalje zadržavamo? Mi kao sindikati ne pristajemo na to da se ulazi u novo desetljeće polovnih rješenja. Želimo akcije koje idu u e, smjeru preobrazbe odmah. To je ono što građani žele. To je ono što građani koji šeću ulicama europskih gradova svakoga dana žele diljem Europe. Također, Pozdravljamo dugoročnu strategiju zato što ona e, na mnogo kvalitetniji način priznaje analizu socijalne dimenzije dekarbonizacije cijeloga procesa. Istovremeno se pokazuje potencijal za otvaranje radnih mjesta niskougljične ekonomije u sektorima kao što su e, građevina, e, obnovljivi izvori energije u energetskom sektoru i tako dalje. Istovremeno se također izdvaja i s pravom niz vrlo konkretnih izazova. To su izazovi koji se tiču e, gubitka određenih radnih mjesta u sektorima u kojima bi prednosti niskougljične ekonomije bile djelomične ili ih se ne bi moglo zajamčiti. E, također, govori se o neravnomjernoj podjeli troškova i prednosti između regija i država članica. Zaista pozdravljamo tu činjenicu i smatramo da je to veliki napredak u odnosu na plan puta za 2050. Također pozdravljamo činjenicu da postoje konkretne inicijative poput primjerice platforme za regije u tranziciji e, predstavljaju jedan element koji će se zadržati u budućnosti. Još jedan razlog zbog kojeg pozdravljam ovaj dokument jest i činjenica da ova strategija zapravo pokazuje kako može izgledati niskougljična integrirana ekonomija. Tu je još čitav niz neodgovorenih pitanja, ali odmakli smo se od čistog defenzivnog pristupa za koji su se neki zalagali i to godinama a koji se uglavnom temeljio na kratkoročnoj i vrlo uskoj definiciji konkurentnosti. Nama se čini da sad imamo dobru kombinaciju inovacija, ofenzivnog pristupa i defenzivnih instrumenata. Kao što sam rekao, još uvijek postoji nekoliko pitanja kojima bismo željeli da se bavimo. Imam još nekoliko dvojbi koje nas muče. Prva je vezano uz inovativne niskougljične tehnologije. U planu puta se kaže da ako Europska unija želi biti u stanju e, da do 2050. godine postane e, ugljično neutralnom, da mora što je prije moguće e, primijeniti u praksi čitav niz inovativnih niskougljičnih tehnologija kako bi dekarbonizirala sektore u kojima su takve inovacije potrebne. To nije nova stvar. Mi znamo već barem 10 godina da je potreban niz inovativnih niskougljičnih tehnologija. Ako primjerice uzmemo primjer CCS-a, E, već prije deset godina je komisija zapravo e, definirala e, tehnologiju vezanu uz hvatanje i skladištenje ugljika, takozvani CCS, kao inovativnu niskougljičnu tehnologiju koju treba primijeniti u praksi. Međutim, to još uvijek nije tako. Zanima nas zašto? Zašto imamo kašnjenje u uporabi te tehnologije? Ono što vidimo u dokumentu komisije jest da ćemo i dalje nastaviti raditi ono što se činilo već proteklih deset godina. A to je osiguravati proračun i financijska sredstva za inovaciju, ali mi mislimo da zapravo postoji raskorak između osjećaja hitnosti koji se opisuje u uvodnom dijelu dokumenta i gdje se zapravo kaže da imamo dva do tri desetljeća da u potpunosti dekarboniziramo gospodarstvo s jedne strane i s druge strane poglavlja koja su posvećena industrijskoj inovaciji u kojima se i dalje kaže da ćemo nastojati potaknuti inovaciju putem različitih programa financiranja, ali ostavit ćemo privatnom sektoru i tržištu da isporuče rezultate. Mi ne mislimo da je ta nesigurnost kompatibilna s Osjećam hitnosti koji se opisuju u prvom dijelu dokumenta. E, ponovno e, vidimo da nam trebaju disruptivne i inovativne tehnologije koje će se zapravo pobrinuti da dekarbonizacija e, europskog gospodarstva bude odrađena na vrijeme, a zato mislimo da bi trebalo reći koje su to tehnologije koje najbolje odgovaraju toj svrsi u Europskoj uniji. I tu bismo možda željeli otvoriti neka pitanja i postaviti neka pitanja koja možda nisu postavljena do sada u ovom dokumentu. To je primjerice zakon o tržišnom natjecanju, državna potpora, kako se pobrinuti da novac koji Europska unija odvaja za privatni sektor, e, odnosno inovacijske programe u privatnom sektoru, uistinu dovede do konkretnih industrijskih aktivnosti i otvaranja radnih mjesta u Europskoj uniji. Mi smatramo da ti programi financiranja zapravo su možda bjanko ček za velike multinacionalne kompanije da ostvaruju aktivnosti zahvaljujući financiranju iz javnih sredstava Europske unije, a onda će to dovesti do intenzivnijeg poslovnog djelovanja u nekim drugim dijelovima svijeta gdje su tržišta tek u natjecanju. Još jedna stvar o kojoj bismo želili govoriti jest energetsko siromaštvo. Kao što vjerojatno znate, ETUK je sastavni dio energetske platforme. E, energetsko siromaštvo jest veliko važno pitanje. 10% kućanstava ne može adekvatno grijati svoje domove i to je zaista veliki problem. A to nije nešto čime se ova strategija zapravo bavi. U strategiji se kaže da se sa socijalnim pitanjima treba baviti kroz sustave socijalne skrbi i socijalnog osiguranja. To je vrlo čudno rješenje. Zašto? Kao prvo zato što već niz godina možemo vidjeti da cijena električne energije a to uključuje i poreze i davanja koja plaćaju kućanstva, raste. Ako usporedite taj trend sa raspoloživim dohodkom i trendovima koji prate raspoloživi dohodak kućanstava vidjet ćete da e, ta dva trenda ne rastu e, paralelno. Također, Zahvaljujući izvješćima poput onog kojeg je u studenome 2018. objavio Google, možemo vidjeti da trenutačne klimatske politike koje e, primjenjuju e, države članice i Europska unija dovode do zaista velikih distribucijskih efekata koji su prvenstveno imali e, negativan učinak na kućanstva sa nižom razinom dohotka. Također, E, kad smo čitali strategiju, imali smo prilike vidjeti da je potrebna ogromna investicija kako bi se dekarboniziralo gospodarstvo Europske unije i sustav Europske unije. Kaže se da neki scenariji predviđaju da bismo E, kapacitete za skladištenje energenata trebali povećati za e, šest, puta, ali u samom dokumentu se ne kaže koliko će to koštati i na koji način će ti troškovi, odnosno teret troškova biti raspodijeljen u gospodarstvu između kućanstava i privatnog sektora. A to je ključno pitanje kada znamo da danas u Belgiji, ali isto tako i u drugim državama članicama energetsko siromaštvo zaista predstavlja konkretan problem. Od apsolutno od ključne važnosti da se tim pitanjima dugoročna strategija bavi. Dovođenje u pitanja načina na koji se prednosti i trošak dijele u društvu nije nešto što predstavlja izgovor da se ne ide u dekarbonizaciju. Ne, ona je hitno potrebna. Upravo suprotno, rješavanje tih pitanja nam omogućuje da ubrzamo i produbimo proces dekarbonizacije. S druge strane, ako ne obratimo pozornost na ta pitanja, zaista ćemo naići na snažan otpor prema ovom procesu u društvu. Dakle, vrlo je važno da političko planiranje koje bude u skladu sa ciljevima Pariškog sporazuma, to podržavamo, a željeli bismo da se nastavi razgovor o tome kako primijeniti strategiju koja je u skladu i sa znanstvenim podacima, a bit će društveno uključiva. Hvala lijepa gospodine e, Deni na komentaru u ime e, sindikata. A sada, kolege, Prelazimo na pitanja i odgovore. E, neki ljudi su se već javili za riječ. Gospodin Lize prvi. Minuta, dvije, koliko imamo? Aha, gospodine Lize. E, Možemo li sada dozvoliti povjerniku da on e, komentira o nekim stvarima koje su se čuli u panelu jer će morati otići. Vrlo kratko, nekoliko komentara. Ja već nekoliko godina se bavim ovom strategijom i klimatskom politikom, zapravo već dvije ili četiri godine. E, kada ljudi govore o tome da se ciljevi moraju povećati, to bi bilo bespredmetno, jer vidite u registru Ujedinjenih naroda, možemo to napraviti i drugačije. Recimo možemo usporediti e, zemlju koja ima NDC, ima e, druge strane e, nacionalni plan da ispunite ta taj NDC. Niti desetina njih to nema. Znači, ako stavimo brojke na papira, a nemamo politiku, to je samo želja razlika između Europske unije i većine strane je to da imamo ciljeve i sve politike da bismo postigli te ciljeve. Obzirom na ambiciju parlamenta, mi ćemo postići naše ambicije u smanjenju e, e, emisija jer smo ambiciozni. Ako želimo nove ciljeve, moramo donijeti nove politike, a već i ove koje imamo nismo počeli primjenjivati. Politika je teško, teško primjenjiva jer smo e, što se tiče e, smanjenja emisija, mi ih smanjujemo od 1992. godine do 2017. godine i to je bilo 22%, a brzina redukcije je bila 0,8% godišnje. Sada imamo zakonavstvo koje e, će dovesti do 23 posto smanjenja do 2030. i podvostručit ćemo brzinu i idemo na 1,6. U ovom trenutku ima jako puno država članica koje ne ispunjavaju ciljeve E, obnovljivih izvora e, energije i onih koji ispunjavaju ciljeve energetske efikosnosti. Današnja komisija mora biti sigurna da ima politike da se ona može provoditi. Da bismo postali klimatski neutralni moramo povišati, e, povisati ciljeve a već smo imali reviziju 2023. imat ćemo E, priliku da promijenimo politiku 2020-30 godine. Ja, mene više brine politika nego brojevi, a ponosni smo to da imamo ambiciozne ciljeve, ali manje sam ponosna na to da imamo malo manje ambicioznu politiku. To bi bila moja prva primjedba. Jasno je da ova strategija e, otvara put e, ispunjenju e, ambicija, jer ako vlade idu na to da postanu klimatski neutralne, to će doći, a ritm koji je vrlo jasno. Drugo, e, cijene, regulirane cijene u dizajnu našeg tržišta pokušali smo se riješiti reguliranih cijena koliko je to moguće. Samo izuzetno ih imamo. Zašto? Zato što želimo konkurenciju na tržištu i želimo da energija postane jeftinija. Kada se cijene reguliraju, nema E, konkurencije, već država internira. Također, e, regulirane cijene nisu usmjerene na one kojima treba, već na one kojima te cijene nisu e, potrebne. Zato smo u strategiji rekli pokušamo definirati energetsku politiku, ali imamo i socijalnu politiku koju će podržati one koje žele koje moraju imati sav mogući društveni, društvenu potporu. Zašto? postoji opcija. To je moja druga primjedba. E treća moja primjedba je konačna primjedba da bih želio da ova strategija postane središnji e, element rasprave u e, izborima za Europski parlament, da ljudi o tome govore, da se svi postave tamo kamo žele, da se sve e, stran, stranke očituju ovome problemu, da se razgovara o klimi i klimatskim promjenama kao vrlo važnom problemu. I kad kažem da je to tako, devet od deset ljudi kaže deset da je to najvažniji globalni problem. Oni smatraju da je to pravi problem i da o tome treba razgovarati u europskim e, izborima. Oprostite što sam intervenirala. Hvala gospodine povjereniče što ste došli. Hvala vam na komentarima nakon e, prezentacije. A sada je gospodin Lize ima riječ. Hvala najljepše predsjedateljice. Hvala povjereniku i svim drugim panelistima ja osobno pozdravljam eh, dokument eh, komisije, iako je taj dokument izazovan i ambiciozan, mi ne govorimo o ugljikovičnoj ugljikovišnoj neutralnosti, već klimatske neutralnosti. To je čak i emboselznije Komisije, eh, povjernik govori o jednom milijenu radnih mjesta kada se ovo primjeni i dodatnom rastu usporedbi sa drugim sonirjem. Sada kada je povjerenik otišao, on nam naravno ne može odgovoriti, ali pitanje je za paneliste. Htio bi čuti od njih je li ovo neosporna činjenica, jer sam čuo pitanja u mojem političkom klubu o tome kakav je proračun stoji za toga i da li panelisti e, dijele analizu komisije o jednom milijunu radnih mjesta Hoće li to možda biti više ili manje? Što stručnjaci misle o ovom e, izračunu? Hvala lijepo. Uh, Imamo glavnog direktora iz komisije, gospodina Jonasa. Molim vas, možete li nas E, počastiti svojim prisustvom ovdje na, e, u panelu. Hvala gospodine Lisi na vašem pitanju. Sada gospođa Blanka Lopez ima riječ. Gospodin Blanko Lopez. E, hvala najljepša na ovome što smo čuli. Objektivno smatram da komisija i Europski parlament i mm, su obavili svoj posao u opsegu svoga mandata, identificirali su razinu ambicije i e, obećanja koji su kompatibilni sa ciljem borbe protiv klimatskih promjena. I kao rezultat toga ja pozdravljam to što to udovoljavamo našim ambicijama kada govorimo o dugoročnim e, ciljevima jer nam to pokazuje da se borba mora konzistentno voditi jer jedino tako ćemo dekorbanizirati gospodarstvo i postići e, ugljikovodičnu neutralnost. Samo dva komentara bih želio e, predložiti. Istina je da kada smo odobrili kriterije za obnovljive izvore eh, energije. Ja kao izvjestitelj sam imao kolege koji su sa mnom radili u parlamentu i željeli smo pokazati da ciljevi koje smo postavili za 2030. godinu eh, je bio postavljen na minimalnim ciljevima i zato smo predložili i novo razmatranje ovih e, ambicija i ciljeva koji bi trebali biti viši. Možemo e, podići ljestvicu i možemo biti i ambiciozniji. Osim onoga što smo čuli od predstavnika sindikata, vrlo je moguće da razvoj troškova će nam omogućiti da postignemo i E, više i bolje rezultate sa istim ulaznim vrijednostima. Drugo, u cjelokupnom našem radu e, koji e, se nastavlja kao prioritet pokušali smo uvesti ciljeve borbe protiv energetskog siromaštva to bi trebao biti središnji element našega rada. U dekarboniziranoj Europi ne smijemo nikoga ostaviti da kaska za bilo kim drugom kad se radi o energetskoj eh, e, e, efikasnosti. Sveukupni cilj dekarbonizacije, dekarbonizacije ne smije eh, sa sobom povući nejednakost i na siromaštvo. Prije svega čestitke gospodinu Kotigi na uspjesku u Katovicama. Na početku nismo mogli vjerovati da ćete postići takav rezultat, a sada što se tiče naše teme, a Dugoročna strategija se mora odnositi na cijeli svijet, ne samo na nas, a dokument iz Katovica pokazuje to vrlo jasno. Možda biste vi mogli nama reći kako e, da e, nastavimo s radom kako bi i drugi imali dugoročne strategije. Sa zanimanjem sam slušao što kaže industrija. E, to je sve zvučalo jako konstruktivno, no Puno se govorilo o Kini i to što Kina radi oni imaju vrlo jasnu e, industrijsku strategiju oni imaju Made in China 2025. Ja bih želio imati Made in Europe 2030. Jer u sljedećem desetljeću moramo imati naprednu tehnologiju za čelik, cement i tako dalje. Kinezi su uzeli solarne panele i akumulator je za automobile, ostale tehnologije moraju ostati kod nas jer e, je to važno, mi moramo imati nešto. No kad vi kažete da je to jedino moguće ako glavna uprava trade i e, e, glavna uprava konkurentnosti je pod glavnom upravom klima, ili industrija. To jednostavno nije moguće. Možda komisija može otvoriti kako da promijenimo svoje politike. Treba nam industrijska politika koja je jasna i s kojom možemo okrenuti naprijed. Kad gledam sve kvote koje sada imamo, mislim da su sindikati vrlo važni i da moraju E, staviti naglasak na socijalnu strategiju koja će biti pravična. Moramo postići socijalnu ravnoteženu strategiju jer na kraju konca e, e, siromašni plaćaju za obnovu kuća, za nove automobile. Za... I ako ne želimo da naše društvo se raspadne, trebaju nam komplementarne strategije za postizanje ravnoteže. To je e, uglavnom zadaća država članica jer socijalna politika je politika državnih e, država članica, ali koordinirajuće tijelo komisije je nešto čime se to mora pozabaviti, kao i mi svi ovdje. E, taksonomija će nam pomoći, moramo dobiti novi sustav e, financiranje, zeleno financiranje koje će donijeti puno novaca u sustav. Hvala, gospodine Brande. Hvala gospođo predsjedateljice i ja sam zadovoljan sa dugoročnim strateškim dokumentom koji nam je predstavila komisija. E, to je dodana vrijednost ako smatramo, ako razmišljamo o tome gdje želimo biti 2050. Dobro je računati unatrag i vidjeti što dobimo time unaprijed. To je vrlo važno. Ali ako se vratimo na današnji dan 2019. godine, vi vidite koliko je to teško. 2017. godine su se emisije CO2 povećale u Europskoj uniji. Nemamo brojke za 2018. ali mi nadio veliki pad. E, vidjeli ste u Kauštigu u Njemačkoj koliko je teško e, stvari postići na vrijeme. 2030. je godina daleko, puno je teških odluka u mojoj zemlji, e, Nizozemskoj, ja vidim koliko je teško postići e, klimatske politike i prevesti ih u konkretne mjere, jer tada zaista stvari postaju konkretne i zna se tko će što platiti. Ja sam pražljivo slušao sve paneliste, čuo sam da povjerenik govori o većim ciljevima i višim ciljevima za koje trebaju nove politike. Ja se s tim slažem. Također sam čuo kako gospodin Mensing govori govori o ogromnim ulaganjima u buduću infrastrukturu koja će biti potrebna, a gospodin Denis je govorio o disruptivnim inovacijama koje su isto tako vrlo potrebne vremeno mi uspostavljamo financijski dio politike Europske unije, a to je višegodišnji e, financijski okvir do 2027. godine. Mi o tome odlučujemo zapravo ove godine, što znači da u sljedećih deset godina odlučujemo kako ćemo uglavnom ugrube, e, ugrube trošiti te silne milijone eura pitanje koje želim da riješiti prije plenarne debate. Ne bismo li se trebali opet vratiti na prijedlog e, višegodišnjega E, financijskog e, e, okvira sa dugoročnom klimatskom strategijom, da vidimo da li je to izvedivo, da li je provedivo kada počnemo investirati u elemente koje nisu u skladu sa tom strategijom, mislim da bi ovo trebalo biti pitanje za sve paneliste, uključujući i Europsku komisiju. Hvala. Hvala gospođo Rivezi. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja sam oduševljena što postoji ta dugoročna strategija jer kao izvjestiteljica veza koja je govorila o upravljanju um, i energijom uh, i zajedno s kolegama na tome radila, jako mi je drago što imam prilike uh, čuti za konkretne mjere. Upravljanje se zapravo tiče implementacije kako će države članice uz pomoć komisije um, na terenu ostvariti ostvarivanje tih ciljeva. Rekli smo si da smo možda na razini Europske unije možda mogli biti ambiciozni, barem za razdoblje do 2030. gdje je vršna vrijednost fiksirana na 40%. E, ako bismo o tome zaista ambiciozno razmišljali, možda smo trebali ići na 45% udjela iz e, obnovljivih izvora energije i općenito smanjenje od 60%. Treba nam ambicija odgovornost i dosljednost. Odgovornost. E, broj mladih e, na ulicama europskih gradova koji se mobilizirao da bi e, spasio klimu je ogroman. Imamo odgovornost prema tim mladim ljudima. Primjerice, Gret Altenberg je pokrenuo cijelu jednu kampanju u svojoj gimnaziji kako bi rekao da moramo nešto učiniti. Upravo zato klima treba biti i naš prvi cilj. Čini mi se da je na razini Europske unije da se moglo biti ambicioznim. Trebaju nam ambiciozni investicijski planovi, govorite o inovaciji, ali ta inovacija mora biti e, planirana, a imamo s druge strane taj e, proračunski deficit od 3% i to ograničenje ako želimo ostvariti mjerljive i održive pomake u smislu e, klimatskih promjena, onda ne možemo se ograničavati deficitom od 3%. posto Govorili ste o uvozu i izvozu, govorili ste o lokalizaciji industrije na razini Europske unije, međutim treba također dovesti u pitanje našu liberalnu kulturu, jer ako povećate mobilizaciju i e, kretanje unutar e, Europske unije, onda povećavate i e, emisije CO2. Ako u potpunosti deinvestiramo u ugljična goriva, to neće ići, dakle ne možemo u potpunosti napustiti fosilna doriva. Ako stisnemo previše poljoprivredu, nećemo riješiti probleme metana koji ima takav negativan učinak na e, klimatske promjene. A što se tiče industrijskog e, razvoja, izuzetno je važno da imamo vozila koja imaju nultu stopu emisija CO2. Mislim da moramo biti koherentni jer se radi o našoj budućnosti, ne samo o budućnosti čovječanstva, već u budućnosti Europe. Hvala ja vas volim slušati, ali imamo samo jednu minutu. Ne možete vidjeti vrijeme, vrijeme, ali zbilja pokušajmo se ipak držati vremena i biti fokusirani. Ne kad komentirati, već postavljati pitanja panelistima. Imat ćemo raspravu o rezoluciji kasnije. Hajdemo se onda fokusirati na pitanja za naše paneliste. Gospođa Dali. Hvala predsjedateljice. Počet ću tako što ću reći da ja smatram da je komisijna strategija vrlo pozitivna i ali ako želimo doći do neutralnosti, onda moramo snažiti e, građane, moramo postaviti druge politike i moramo osigurati socijalnu pravičnost e, za tranziciju. To je vrlo važno i obzirom da e, povjerenik nije ovdje, ali je rekao da je uskladištenje e, ugljika vrlo važno i da je E, to važno, ali komisija je ovdje i želim čuti odgovore. CCF nije uspio po stopi koja je zamišljena. Kako komisija smatra da bi ova tehnologija mogla se što prije pokrenuti? A za gospodina Kurcika, molim, sljedeće pitanje. E, kao predsjednik COPA 24 vi znate da različite države e, članice imaju različite politike kad se govori o E, klimatskim promjenama. Vi kao predsjednik Kompa 24, kako vi namjeravate e, objediniti progresivne države članice jer vam one treba ako želite implementirati takovu strategiju i poduzeti tu akciju kako također želite povećati napore država članica da stvore partnerstvo između vlada, privatnog sektora i civilnog društva kako bi se moglo odgovoriti na ove izazove. I konačno, Europski parlament je na mnogim prilikama naglasio važnost stvaranja e, fonda za poštenu tranziciju i e, ovime e, upućujem pitanje i sindikatima i industriji. I jako je dobro da to čujemo, da nam treba transformativna akcija, ali trebali smo to napraviti u duhu koji podržava ovo izjevo kada budemo pregovarali o zakonodavstvu. Dakle, kao vi pripremate sve dionike za ovu tranziciju u uključujući i relevantnu industriju i radne organizacije. Hvala vam najljepše. Ovo su bila filozofska pitanja skoro, gospođo Dali. Nadam se da će odgovori biti manje filozofski i da će e, biti kraći. Gospodine Eichhout, nešto novo što imate za reći? I will not Neću vas razočarati. Imam tri konkretna pitanja i jedan gospodin Petrčinu, jedno gospodin Kučko, gospodin Mensigo prvo. E, komisija, gospodin Petrčana, znam da smo nekoliko puta već razgovarali o tome i vi govorite stalno da je minus 40% savršeno za Pariz. Mi se apsolutno ne slažemo s tim, ali samo jedno pitanje. Dajte mi malo objasnite svoje modeliranje. 2011. godine komisija je rekla da što se tiče ekonomičnog puta do minus 80 2050, minus 40 2040 e, je ekonomična točka na tom putu. Mi znamo da se stvari odvijaju puno brže, pala je cijena obnovljenih izgora, znači ekonomični put čak i za minus 80 možemo ići e, sporije, ali ne, sad kažemo, e, komisija kaže moramo biti neutralni klimatski 2050. godine. Znači moramo i napraviti više od minus 40 što je bio zaključak 2011. a usvojeno 2014. godine godinu dan prije penosa. Kako vaš model još uvijek nas uvjerava da e, ćemo udovoljiti višim ciljevima čak i ako je to gubitak vremena a zaista me to nije jasno. Gospodin Kočma, kad smo bili u rujnu u Ujedinim narodima, kad budemo išli u rujnu u Ujedinjene narode, e, kakav će biti naš odgovor? Oni traže veću ambiciju. Kakav će biti odgovor Europe? E, hoćemo li reći 9. svibnja smo imali jako dobru raspravu o planu. Je li to način na kojem ćemo e, zadovoljiti glavnog tajna tajne Ujedinih naroda? A sada gospodinu Mensingu E, čuo sam vaš dnevni red za industriju i možda bismo čak tu smo mogli e, i složiti jer sve puno stvari mora dogoditi, ali ja samo čujem da govorite o regulatornom okviru za industriju, više novaca za inovaciju u industriji, puno toga želite, ali to se sve svodi na novac. Onda vas moram pitati što ćete nam vi dati za uzred Hoćete li nam složiti da nam treba e, veću cijenu za CO2 da, ili će to e, i dalje biti građani koji će to plaćati? Što je sa pravičnim dijeljem troškova i za industriju, a ne samo da oni od nas traže već kaže da će i on, da ćete vi traži, e, platiti veću cijenu i tražiti da e, okruženje bude manje toksično. Dakle, to želimo od vas e, čuti. Ne, ne možete samo tražiti stvari, a ništa nam ne obećati za Ja se nadam da ovo je bilo nešto novo. Ne, nije bilo novo i niste se baš dižali vremena, ali nisam mogao se držati vremena i biti, ne, dati nešto novo vama. Da, možda možete zadržati nešto i za govore o kampanji. Dolazi izbore i povjernik je tražio od vas da to bude dio vaše, e, vašeg razgovora sa građanima. Da, e, da vidimo. Gospođa Guteland, imate minutu. Hvala i hvala panelistima kao su izvjestiteljica za LTS dugoročnu strategiju u ime SID-a. Doista mi je drago što se vodi ovdje ova rasprava i također se priključujem pohvalama komisiji, budući da je u ovoj strategiji iznijela niz dobrih prijedloga. No, želim reći komisiji da mi je žao što tu nisam vidjela ambicioznije ciljeve za 2030. godinu. Mislim da je to greška. Zanima me zašto komisija toliko je suzdržana po tom pitanju. Mislim da bi bilo dobro pokazati industriji koji je pravi put kako ne bismo zakasnili, a onda kako se kasnije poduzeća ne bi našla u poteškoćama. Osim toga, mislim da komisija nije protiv toga, upravo supretno, ali se boji vijeća i tu je problem. Ako želite povisiti ambicije za 2030. godinu, možete zatražiti pomoć od nas, od Europskog parlamenta, kako bismo pokazali da se mi ovdje korektno ponašamo. E, želim zahvaliti gospodinu Kortiki na izvrsnom kopu 24. Organizacija je bila sjajna, vi ste odigrali važnu ulogu, također e, pravilnik je sjajan, ali je bitno imati i ambicije za budućnost. Ja bih htjela čuti od vas kako možemo izvršiti još veći pritisak e, u ime Europske unije kako bi se ostvarile još veće ambicije u budućnosti. Hvala, gospođa Mec. Hvala, hvala vam na izlaganju. I hvala vam na tome što je iznijeta ideja da imamo dugoročni strateški plan. To je izvrsna stvar. Biću vrlo kratka. Iako su moji kolege zapravo jako dobro govorili, ja neću toliko duljiti. Od osam predstavljenih scenarija, to je pitanje prvenstveno za komisiju, svi sadrže nuklearnu energiju barem u udjelu od 10%. Ne postoji niti jedan scenarij sa 100% obnovljivim izvorima energije. Dakle, niti jedna opcija, niti jedna analiza bez nuklearne energije. Mislim da je to velika greška da čak nije niti zamišljen scenarij u kojem ne bi bilo nuklearne energije. Zašto je tome tako? Mislim da bismo trebali barem predstaviti jednu opciju u kojoj nema nuklearne energije i na taj način izbjeći eventualno sve posljedice e, koje ona za sobom e, povlači, a koje su svima poznateljima potrebe da sad duljim o tome. Hvala lijepa, gospođo Mec. Bili ste zaista vrlo kratki i brzi. Hvala i na kraju gospodin Nedes. Da, ovo je dobar pristup i drago mi je što je komisija tome tako pristupila. Neki od nas možda neće sudjelovati u europskim izborima u svibnju. Možda. No, domaće rasprave i političke mm, politički razgovori e, su bitno različiti od onoga što se vodi ovdje. E, gospodine Koteka, mi smo se u Varšavi sastali sa predstavnicima odbora za okoliš i iznenadio me njihov diskurs. E, ja sam izvojao Poljsku jer ste vi ovdje, ali to se događa u svakoj zemlji članici. Dakle, kako možemo premostiti taj jaz i kako možemo animirati građane. Mnogi od vas e, su to spomenuli kao ključan element. Također trebamo si priznati da tu postoje populisti koji iskorištavaju strahove ljudi zbog e, potrebnih ogromnih promjena i također ogromnih novaca koje moramo potrošiti. Dakle, e, trebamo njihovu potporu, dakle, rado bih čuo vaše savjete i prijedloge o tome, a to bi koristilo svakako i onima od nas koji će sudjelovati u izborima. Pa, dragi gosti, evo mnogo pitanja, neka od njih vrlo složena. No, imat ćemo još jedan panel, tako da moramo doista paziti na vrijeme. Dakle, zato ću vas zamoliti da sažmete u nekoliko riječi moguće odgovore. Evo, stavit ćemo komisiju za kraj. No, morat ću vas da ne oduljite više od pet minuta. Prvi je na redu gospodin Kurtika. Da, zadali ste mi vrlo složenu zadaću. Evo, bilo je ovo zanimljiva rasprava. Hvala svima na pitanjima. I zanima me e, ta odluka koju je morao donijeti gospodin Eichhut, je li to novo ili će biti pravovremeno? I to je također dvojba kojom se mi nalazimo. Dakle, ako e, želimo da to bude novo, to neće biti na vrijeme, ali ako želimo biti brži, onda se moramo držati staroga. Zato će biti teško dobiti nove odgovore koji će biti ugrađeni u naše politike ako si ne osiguramo dovoljno vremena za promišljanje o tome koliko daleko želimo ići i za što je spremno naše društvo. O tome treba voditi računa e, i hvala gospođi Rivasi na tome što je spomenula ovo pitanje koje je vezano sa odgovornošću, dosljednošću i tako dalje. E, usrajala upravo na pitanju odgovornosti i mislim da je potpuno u pravu. No ono što sam ja primijetio, a možda je to više slučaj u zapadnoj nego u istočnoj Europi, je da imamo ljude koji e, izlaze na ulice sa žutim brsucima, a drugi koji marširaju za klimu. Dakle, kako možemo pomiriti ta dva različita politička gledišta u našem društvu o e, društvenim i klimatskim i industrijskim politikama. I to je također izazov s kojim ćete se vi morati suočiti e, ove godine u europskim izborima. I to je doista vrlo, vrlo složen izazov. Hvala gospodine Lijeze, gospodine Leinen, gospodine Blanco Lopez, gospođo Dali. Vi ste svi spomenuli potrebu uvažavanja pravedne tranzicije. Nije riječ samo o učinku koji možemo primijetiti u nekim industrijskim regijama. Recimo, to je slučaj Šleske. Znate da je riječ o industrijskoj regiji i da smo mi nastojali pomoći ljudima svladati taj prijelaz sa radnih mjesta u industriji prošlosti na nova radna mjesta u industriji i budućnosti. I to je jedan aspekt te pravedne tranzicije. Drugi je povezan sa starim energetskim industrijama i tako dalje. No, tu je i pitanje ukupne konkurentnosti europskog gospodarstva i spomenulo se i pitanje industrije, odnosno na putu ka klimatski neutralnom društvu, jer je to naš cilj, kakva bi ulaganja mogla poduprijeti konkurentnost europskog gospodarstva? Mi radimo na tome, mnogo toga se događa, ali tu ste u pravu kada smo vidjeli što se e, dogodilo sa industrijom obnovljive energije. Pet od šest najvećih proizvođača solarnih panela su u Kini. Pet najvećih e, proizvođača vjetroturbina su u Kini. Svako drugo električno vozilo koje se proda u svijetu je proizvedeno u Kini. 90% e, e, električnih autobusa koji se prodaju u svijetu se prodaje u Kini. Dakle, sve to trebamo spojiti u jednu dosljednu klimatsku politiku koja će se temeljiti na socijalnim, industrijskim e, i klimatskim ciljevima. I to moramo približiti građanima. to trebamo uobličiti u jednu viziju društva, dakle viziju kako će biti društvo u drugoj polovici 21. stoljeća. Jer ako zaglavimo u raspravi o troškovima ili o povećanju računa za energente koje domaćinstva dobivaju, onda nećemo ostvariti ništa. To će značiti da i građanima nećemo moći pružiti pozitivnu viziju društva koje će biti klimatski neutralno i nećemo im moći e, osigurati ni odgovarajuću kvalitetu života. Tu raspravu ćemo morati provesti, ona neće biti laka, ali je svakako potrebna pravedna tranzicija ne temelji se samo na e, socijalnoj politici, nego je riječ i o spajanju socijalne i industrijske politike, a tu ulazi i regionalna politika. Jer ako govorimo o milijunu radnih mjesta, da, možemo govoriti o brojkama i sada ja tu nisam u položaju ni u mogućnosti da razgovaramo o tome. Komisija je predložila neke brojke, mi ćemo to svakako razmotriti. Ali ako se stvori taj nov milijun radnih mjesta, onda se postavlja pitanje kako će se ta mjesta regionalno raspodijeliti i gdje će se ta mjesta zatvoriti. I to nas ponovno dovodi do prijedloga gospođe Dali o pravednoj tranziciji. Trebamo zato imati na umu da ove dimenzije moraju ići ruku pod ruku. Nisam odgovorio na sva pitanja jer to je doista vrlo zahtjevno. No, na kraju želim reći sljedeće. Ponosim se rezultatom Kopa 24 i drago nam je što je Poljska bila domaćin konferencije u Katovicama i drago nam je što smo jednoglasno došli na globalnoj razini do sporazuma o tome koje su globalni korijeni klimatske politike u budućnosti. I to će stvoriti jedan petogodišnji ciklus tijekom kojega će se ta pitanja stalno postavljati čitavom svijetu, ne samo Europskoj uniji, nego svima. I to je važan doprinos koji Katovice daju ovoj raspravi ovdje u Europskoj uniji. Hvala. Gospodine Mensing, hvala. Evo ja neću duljiti. Dakle, milijun radnih mjesta, ne mogu to ponovno proračunavati. U Briselu se spominjao niz brojki, ali to e, primamo kao činjenicu iz komunikacije komisije. Zatim, e, Made in Europe 2030. godine, pa to je također nešto što nas brine. Dakle, ako e, prolazimo kroz e, tu tranziciju, dakle, e, Made in Europe ima neku konotaciju u trgovinskim razmjerima, ali kada je riječ o proizvodnji u Europi, onda trebamo slijediti put Amerikanaca i Kineza. Amerikanci imaju plin iz Škriljevca, drugi će opskrbljivati Indiju, tako da tražimo od naših globalnih poduzeća da masovno ulažu u Europu. I tu ću se e, svrnuti na pitanje gospodina Eichhuta. Dakle, mi ćemo snažno ulagati jer u bilo kojem potpornom sustavu Europske unije, dakle 20% je javnih sredstava, 80% iz privatnog sektora i e, zapravo e, na nama je da učinimo nešto što nitko drugi neće učiniti u svijetu. Evo to je ono što treba riješiti. Ako ćemo svi elektrificirati istovremeno, ako ćemo uzostručiti potrošnju struje u Europi, jer to pokazuju brojke kako to postići bez rasta cijena struje za građana i za industriju, je doista složeno pitanje na koje ćemo morati odgovoriti u suradnji sa operaterima i e, operaterima mreže Dakle, mi tek e, prepoznajemo izazove, prostaje nam još deset godina, ali pitanja su velika i to ćemo trebati riješiti zajedno s komisijom i zemljama članicama. I ako mogu odgovoriti gospođi Dali o CCS-u, pa mislim da ne možemo više govoriti da je ova ili ona tehnologija najprikladnija. Da, treba će nam CCS naravno sa izolacijama koje su blizu Sjevernom moru, možda ćemo tamo moći pohranjivati e, ugljik. E, to ne bi bilo logično nigdje u sredini Europe. Dakle, vodik e, imate na jednoj strani i CCS na drugoj, ali to mora biti dio miksa. I na kraju, znajte da govorite o potpunoj preobrazbi industrije Europe. Nije riječ o samo jednom novom pogonu ako želimo biti mrežno neutralni, ništa što danas postoji više neće postojati do 2050. godine. Evo neke ekonomske logike, da odgovorim poljskom kolegi. Dakle, e, vodik, e, ako se proizvodi negdje i prevozi vamo, to nije ono što želimo. Zapravo e, trebamo spojiti sektore koji do sada nisu surađivali. Dakle, siguran sam da ne podcjenjujete taj izazov i molim vas da to ne činite jer mi to moramo objasniti našim šefovima na inozemstvu i objasniti im zašto trebaju ulagati u Europu. Ne tražimo od vas da to platite, nego da nam pomognete u ovim e, razgovorima o ulaganjima sa velikim kompanijama. E, ne možemo prebaciti teret na e, društvo, građane i ljude koji demonstriraju na ulicama. E, kako možemo to ostvariti? Pa ne znamo još, gospodine Najhod, e, izazovi su ogromni, ali također e, prepoznajemo činjenicu da mi ćemo mi morati znači, ulaganja i vidjeti što možemo uvesti u Europu, jer mm, ne možemo reći da ćemo biti niša sa 500 milijuna potrošača, ali u globaliziranom svijetu doći će do veće fragmentacije nego ikad. I što ćemo mi učiniti do travnja ili svibnja. Imat ćemo također i svoju strategiju do sredine stoljeća. Na tome radimo s komisijom. E, nastojimo sami iznaći odgovore i Uvjeren sam osobno da trebamo započeti sa 20 do 30 e, pilot e, projekata u Europi kako bismo dokazali industriji da i mi to možemo jer ako ne učinimo prve korake ona nećemo niti stići do cilja. Hvala. Gospodine Deni. Odgovorit ću na francuskom, to je moj materinski jezik. Kada govorimo o radnim mjestima, o zapošljavanju, mi nismo napravili ekonometrijski model, tako da ne mogu odgovoriti na ovo pitanje vezano uz milijun radnih mjesta. Ono što međutim znamo iz redovitog kontakta sa našim članicama e, diljem Europe u različitim sektorima E, jest da bi zapravo sektori koji bi trebali predstavljati niskougljičnu budućnost e, na neki način načelno smješteni u određenim gospodarskim granama i to je robotizacija, digitalizacija, delokalizacija, što će dovesti do smanjenja određenog broja radnih mjesta. Dakle, pitanje otvaranja radnih mjesta jeste nešto što treba uzeti u obzir i temeljiti se na generalnom i makroekonomskom i industrijskom okruženju. Taj potencijal nije samo povezan sa tehnologijom koju ćemo koristiti, tiče se i ekonomskih modela. Ono što vidimo prema informacijama koje dolaze s terena je da u određenem broju sektora, e, konkretno kad se radi primjerice o solarnim panelima i slično, su takve stvari predstavljale pravu katastrofu. Pogledamo li pak s druge strane što se dogodilo e, u s vjetroelektranama, e, također vidimo da zapravo e, neki poslovni projekti koji su zaživali prije svega deset godina se sada zatvaraju i odlaze iz Europe zato što je trenutačno jeftinije e, proizvoditi primjerice elipse za vjetroelektrane u Kini i onda ih e, prebaciti e, iz Kine u Europu nego ih je proizvesti u Europi. E, upravo zato je važno da se takve stvari uzmu u obzir. Treba primjerice napraviti ogromni napor da se dekarbonizira međunarodni promet. Istovremeno moramo paziti da trošak ne skoči u nebo a to mi se čini e, kao jedna od stvari koja će istovremeno utjecati na problem izmještanja. Što se tiče pitanja koje je postavila gospođa Dali, naravno zahvaljujemo na podršci vezano uz naš prijedlog da se napravi, odnosno e, kreira jedan prijelazni fond. To je ideja koju je parlament podržao, vijeće e, Primili smo na znanje osnivanje fonda od 4,8 milijarde eura u sklopu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. To je dobra stvar, to je dobro došlo. Međutim, obratimo pozornost. Ono što tražimo od radnika na koje utječe dekarbonizacija jest da predvide određene e, mjere za prekvalifikaciju i za umanjivanje negativnog učinka. Ali istovremeno moramo pokušati reindustrializirati ta područja u kojima će doći do smanjivanja broja radnika u određenim sektorima vi tražite da sindikalne organizacije zauzmu konkretna stajališta, ali ono što vam ja mogu reći je da primjerice kad odete na jug Poljske, kad odete u Bugarsku, primjerice u onu regiju koja je poznata po proizvodnji ugljena, kad odete u Rumunjsku i kada kažete stvari koje sam ja upravo sada rekao radnicima u tom sektoru, oni kažu da, dobro, u redu, mi vjerujemo da treba dekarbonizirati gospodarstvo, ali ako zatvorite moju termoelektranu, ako zatvorite moj rudnik preko noći, što će se dogoditi? E, naći ćemo se u zrakopravnom gdje, prostoru gdje nemamo nikakve industrijske politike, nikakve politike preobrazbe, nikakvih mjera koje će ublažiti negativni učinak i obitelji koje žive od e, te gospodarske grane u toj regiji će se naći u vrlo nezavidnoj situaciji i postati siromašnom. Dakle, govorimo također i o kvaliteti radnih mjesta. Često se govori o povijesnim sektorima, sektorima u kojima su sindikati uistinu snažni sektori u kojima su zaista sindikati uspjeli ispregovarati kolektivne ugovore kojima radnici imaju uvjete za život i plaću dostojnu čovjeka, ali isto tako postoje sektori u kojima nema kolektivnih pregovora, u kojima nema kolektivnih ugovora i uvjeti rada su mnogo niži nego u takozvanim tradicionalnim gospodarskim sektorima. Ako želite da radnici budu na vašoj strani, morate se pobrinuti da također postoji stvarna politika reindustrializacije revitalizacije tih područja, pobrinite se da kvaliteta e, radnih mjesta, socijalne zaštite i sudjelovanja radnika uistinu bude na visini. Hvala vam, gospodine da li ste mnogo pitanja za komisiju, no evo, možete pokušati odgovoriti. Hvala. Dakle, evo, prvo 2030. 2050. godina ljudi misle da ako usvojite politiku onda je linarno provodite kroz vrijeme da ćete riješiti problem, ali tako svijet ne ide, tako ne ide gospodarstvo niti e, politika. U posljednja dva desetljeća imali smo progresiju, usvojili smo zakonodavstvo koje će također pojačati tu progresiju sljedećih deset godina i strategijom za 2050. godinu nastojimo e, pokazati da će se ta progresija nastaviti nakon 2030. godine. Tako stvari idu. Ako to e, linarno projicirate, naravno da neće donijeti rezultate, jer tako svijet ne ide. I ako razmotrimo ono što smo učinili po pitanju e, rasta BDP-a i smanjenja emisija u posljednjih 25 e, godina, i ono što smo preuzeli na sebe da učinimo u sljedećih 13 godina, vidjet ćemo dakle, tu progresiju i krivulju. Neke od tih e, politika trebaju se provesti i tu nailazimo na uska grla i ako ne prevladamo ta uska grla onda bez obzira na polazište, linarna progresija vas neće dovesti do rezultata. Ako razmotrimo učinkovitost, imamo cilj od 32,3% u zakonodavstvu i on se neće ostvariti ako ne prevladamo eh, uska grla u financijama. Dakle, imamo pitanje ne toliko dostupnosti sredstava, nego kako prebaciti sredstva iz velikih institucija do mikrokorisnika koji eh, su rizični i kako privoliti banke na to. I kada jednom to prevladamo, onda možemo jačati politiku. Ako ne prevladamo to usko grlo, možemo imati sve moguće ciljeve, ali nećemo ostvariti energetsku učinkovitost u zgradarstvu sa svim posljedicama ne samo po dekarbonizaciju, nego i po zapošljavanje, jer govorimo o obnovi zgrada na lokalnoj razini. Dakle, to je slijed koji nije matematički, nego je e, slijed načina na koji politika funkcionira. 2050. godina nije akcijski plan. Nije to strategija koja predlaže mjere. Ja sam državni službenik više od 30 godina i ne vjerujem da danas možemo reći kako ćemo uredbe trebati imati 2040. godine, ali možemo reći koji cilj možemo postići do 2050. godine i onda postupno poboljšavati zakonodavstvo u skladu s time. Sviđa mi se ono što je rekao gospodin Gerbrandi. Zadajmo si cilj i onda radimo unatrag i pogledamo kako zakonodavstvo nam e, treba, kada nam treba i kako uskladiti slijed politika. I to je ono što želimo postići strategijom ako ona naiđe na odobravanje da to se ne može učiniti samo na razini vijeća, e, razini Europskog parlamenta. E, to ne mogu odobriti samo institucije, nego ta strategija mora prožeti sve razine u zemljama članicama jer je ona prevelika kako bi se o tome odlučivalo samo u Briselu. E, kada je riječ o samoj prirodi tranzicije, govorimo ovdje o industrijskoj politici i tu se slažem sa onime što ste rekli o Kini i o konceptu Made in Europe. Je li to Made in Europe 2050? Ne znam, ali to je nastojanje preobrazbe naše industrije koja će postati ne samo bez ugljika, nego i konkurentna. Ako pogledamo činjenice, trebamo se pitati jesu li svi uvjereni da ako to ne učinimo, da će naša sadašnja ekonomska struktura, čak i modernizirana, zadržati svoju konkurentnost za sljedećih 30 godina i dalje nuditi prosperitet i zapošljavanje Europi, pa to se ne slaže sa pritužbama koje pristižu od koga, od parlamenta, od industrije već 30 godina. Imamo jednu gospodarsku situaciju koja je krhka, držimo se, ali jedva. I ovo je prilika da osmislimo bolje tehnologije koje su jeftinije i konkurentnije i to je ogroman izazov no ipak moramo razmotriti i kada će doći do takvih izazova. Ako pogledate naše modele vidite da će do najvećeg skoka doći do u sljedećih deset godina. Ako nam IPCT kaže da trebamo deset godina da riješimo probleme, onda nam oni kažu da imamo deset godina da pokrenemo politike koje će nas dovesti do 2050. godine i kaže nam da trebamo također pronaći potrebna sredstva za ulaganja u to u sljedećih deset godina kako bismo financirali tu preobrazbu. To će biti lakše kasnije, ali imamo 30 godina za raspolaganju za tu preobrazbu, ali sljedećih deset godina je ključno. Za sljedećih deset godina imamo zakone koje moramo provesti, to nije mala stvar, ali trebamo početi raditi na onome što će uslijediti nakon toga. Trebamo također odlučiti u što ćemo ulagati od izraživanja, od infrastrukture, trebamo razmotriti politike poput državne pomoći, tržišnog natjecanja, industrijsku politiku, i vidjeti e, što tu treba doraditi i dalje razviti. I samo ukratko CCS. Da, mi smo mislili da će dati bolje rezultate i tu smo pogriješili jer nije. Također, na sreću smo pogriješili u vezi, sa obnovljivim energentima, jer su oni dali dalje, daleko bolje rezultate i ovaj model uzima u obzir sadašnju situaciju. To nije gledanje u kristalnu kuglu, niti je to zapisano u kamenu. Dakle, to je jednostavno jedan pokušaj eh, predvidjeti kako će izgledati svijet u budućnosti. Ne tvrdimo da će on tako doista izgledati. I e, kada je riječ e, o financiranju i nuklearnoj energiji, dakle, e, energetski miks je u rukama zemalja članica. Ja se ne zalažem za ili protiv nuklearne energije. Činjenica je da ta energija postoji. Nemamo saznanja o tome koliko će zemalja članica odustati od toga i to prihvaćamo kao činjenicu. I vidjet ćemo što će se dogoditi s energetskim miksom. U redu, hvala svima. Ovo zaključuje prvi panel, a sada pozivam e, sljedeća telefonika da nam se priključe ovdje. Hvala svima. Drugim panelom će također predsjedati e, netko novi, pa molim da mi se pridružite. Imamo još malo vremena ako želite još odgovoriti na neka pitanja. Bueno, continuamos y empezamos el segundo panel. Le doy la palabra al señor Jerón. Krećemo sa drugim panelom. Dajem riječ gospodinu Žilijanu Pestiovu iz e, Climacta. Ja sam iz Climacta i drago mi je što vam mogu predstaviti rezultate studije koju smo provodili tijekom protekle godine Proći ću vrlo brzo kroz e, kontekst ovog rada i želio bih se e, fokusirati na ključne zaključke te studije. Postoji nekoliko različitih načina da se ostvari ovo, ove rezultate, ali treba nam malo šira paleta instrumenata. Druga poruka koju želimo poslati jest da scenarij koji smo mi modelirali u ovoj studiji ambicija o, za 2030. trebala bi biti snažnija ako želimo imati glatki prijelaz na nultu stopu. I posljednja poruka koju želimo poslati jest da za većinu scenarija koje smo pripremili, e, ti scenariji e, su se pokazali jeftinijima i imaju mnogo više prednosti od e, nastavka po starom. 2010. godine imali smo studiju European Climate Foundation i tada su napravljeni prvi planovi puta e, za situaciju u Europi gdje se zapravo pokušavalo do 2050. godine postići smanjenje od 80%. Mnogo se toga međutim u međuvremenu promijenilo. E, trošak obnovljivih izvora energije je drastično pao 0,5% smanjenja temperature pokazalo se kao nešto što nije toliko prijeteće koliko se mislilo i to je utjecalo na našu studiju. Mnogi organizacije i stručnjaci sudjelovali su u ovim, ovoj studiju, uključujući nevladine udruge, e, nezavisne stručnjake i komunalna poduzeća. Pripremili smo model koji je online, transparentan i dostupan. Možete večeras, ako želite, pogledati kako bi izgledao taj put prema nultoj stopi emisija stakleničkih plinova. Ovaj model zapravo uzima u obzir cjelokupno gospodarstvo Europske unije. Uzima se dakle u obzir životni stil, implikacije za potrošnju hrane, mobilnost, građevinu, promet, potrošnju goriva i naravno emisije koje idu s tim ruku pod ruku. Prvi zaključak jest da zahvaljujući toj studiji možemo vidjeti na koji način do 2050. godine postići nultu stopu različitim načinima. Za svaki od sektora smo izdvojili osnovne akcije koje su na raspolaganju, pogledali smo kakvi su izazovi, koliko bi ambiciozna mogla biti razina ciljeva za te poluge i kategorizirali smo zapravo različite ciljeve. Pogledamo li e, poluge sa strane potražnje, možemo vidjeti da zbog društvenog konteksta u kojem živimo zapravo e, to je nešto što je vezano zapravo uz e, društvene obrase, a isto tako imate i onaj dio koji je vezan uz infrastrukturu i poslovne modele. I naravno tu imate klasične energetsku učinkovitost, e, poboljšanje procesa, prelazak e, na elektrifikaciju, e, nultu stopu i tako dalje. Ovisno o tome u kako ćete koristiti različite poluge, možete formirati različite puteve kojima ćete doći do nulte stope. Ovdje su tri scenarija o kojima smo razgovarali. Prvi je tehnološki scenarij gdje zapravo maksimalno gurate do e, gornjih granica apsolutno e, sve e, kategorije. Vidite da već tehnološki aspekt vas dovodi do polovice puta prema nultoj stopi. Drugi scenarij je scenarij koji se temelji na potražnje, dakle e, veliki pritisak na sve ono što je vezano uz smanjenje potražnje za energijom, mobilnošću, prostorom za stanovanje i tako dalje. I to zaista ima značajan efekt na industriju i mnoge druga područja ekonomije. I naravno e, podijeljeni napor vezan uz tehnološka rješenja. U svakom slučaju, u svakom od novih scenarija većina sektora mora odraditi svoj posao. Neću sada ulaziti u detalje, ali imati na umu da promet e, energetski sektor, e, i e, građevina moraju biti u potpunosti dekarbonizirani do 2030. godine i da moramo također vidjeti kako prenamjena zemljišta utječe na ovu ambiciju, vidimo da je put jasan. 75% smanjenja u odnosu na 1990. može se postići samo time što će se intenzivnije koristiti postojeća rješenja, stvari koje su već implementirane, koje su komercijalno dostupne u nekim gradovima i regijama za preostalih 25% moramo imati neku vrstu inovacije. Naravno, prvi dio jest eh, tehnologija, ali zapravo se ne svodi sve na to. Veliki dio otpada na inovaciju u poslovnim modelima, posebice ako želite imati stvarnu kružnu ekonomiju i ako želite do maksimuma produžiti životni ciklus proizvoda, imovine, koristiti i dijeliti imovinu umjesto kupovati novu i tako dalje. Dakle, inovacija je nešto što se treba shvatiti vrlo široko. Kad pogledamo ove scenarije, možemo vidjeti da ti scenariji e, progresivno napreduju do 2050. godine. Ovaj plavi raspon vam zapravo pokazuje raspon smanjenja za tri odabrana puta. Još jednom možete u to asimilirati neke druge. Međutim, ono što se ovdje vidi je da trenutačna ambicija komisije, a da se postigne minus 45% do 2030. plus 5% iz LULUCEF, odnosno programa prenamjene što je još uvijek više od scenarija koje smo mi koristili kao modele za ovaj konkretni izvještaj. Što više čekamo, to je prijelaz nakon toga teži. Imajući to na umu, do 2030. godine, neovisno o tome koji put odabrali, e, nailazite na niz aktivnosti koje nećete požaliti. Ovdje ih je nekoliko, imate ih još više u izvješću, ali uglavnom stabilizacija potražnje za prometom, postizanje e, ambicioznije stope renovacije kod zgrada, e, postizanje barem 50% e, udjela iz obnovljivih izvora energije te integrirano korištenje zemljišta koje je u skladu sa klimatskom politikom. Pogledamo li trošak toga, vidimo koliki je trošak kapitala, dakle trošak kapitalnih investicija ako recimo kupite novo postrojenje, zatim trošak goriva te trošak poslovanja i održavanja. U modelu nemamo dinamičku kvantifikaciju popratnih prednosti, iako ću o tome reći nešto više kroz nekoliko minuta. Kada pogledate ukupnu razinu troškova, vidite da s lijeve strane imate različite scenarije gdje razina kapitalnih ulaganja lagano rasta, ali je uglavnom stabilna, ali se povećavaju troškovi goriva zbog demografskog rasta i zbog neograničene potrošnje energije. Dok e, u e, neto nultoj stopi scenarija vidite na koji način možete stvari održavati. U scenariju zajedničkog truda, koji je zapravo miks scenarija između tehnologije i potražnje, vidite da dolazi do blagog e, povećanja kapeksa, ali troškovi potrošnje goriva su na nižoj razini, a u scenariju koji se osnalnja na tehnologiju vidimo višu razinu investicija, posebice oko 2030 ali ponovno troškovi goriva su ograničeni zahvaljujući energetskoj učinkovitosti i tako dalje. Što to znači? Pogledate li e, prosječne izdatke na godišnjoj razini u svakom od scenarija, vidite da postoji 2000 milijardi u referentnom scenariju, Scenarij koji se temelji na potražnje traži niži prosjek izdataka godišnje, a tehnološki nešto viši. No u svakom slučaju, neovisno o tome je li to viši ili niži broj, to je još uvijek manje od štete koju možemo očekivati ako kvantificiramo stvari u obliku troška, dakle govorim o negativnim efektima klimatskih promjena. Također vidimo postupno ulaganje za tehnološki scenarij koji je daleko manji od popratnih prednosti koje možemo očekivati od e, poboljšane klime primjerice, e, rješavanja problema prometnih gužvi i sl. Ukratko, izdvojili smo nekoliko e, pouzdanih putova do nulte stope. Moramo pronaći nove načine smanjivanja potražnje E, to bi trebalo možda biti ambicioznije nego u prethodno predloženim modelima. To svakako traži da se bude ambiciozan i u razdoblju do 2030. a u većini slučajeva je to jeftinije nego referentna razina. Hvala. Najljepša hvala. Sljedeći govornik. Gospođa Rachel Ward, koja će nam se sada obratiti. Hvala gospođo predsjedateljice, dobar dan svima. Zahvalna sam na ovoj prigodi da vam se obratim. Za one koji ne znaju e, institucionalnom skupinom investora, mi imamo 117 investitora, uključujući neke od najvećih e, penzijenih fondova u Europi u 11 e, država e, članica. Naši članovi su svi predani akciji mobiliziranju kapitala za e, bogatu budućnost bez ugljika. Danas ću govoriti o našoj podrški za komunikaciju Evropske unije i odnosno komisije i nacrtu rezolucije. Već smo jako puno čuli o financiranju investicija, a sada ću poći unatrag i vidjeti zašto je klimatska promjena nešto što je važno e, investitorama i zbog toga što će, kako će izgledati e, strategija 2050. sa e, iz perspektive investitora. Mnogi investiratori investiraju dugoročno u svim ekonomskim sektorima i u cijelom svijetu, što znači da su izloženi e, promjenama globalnim kao što je klimatske promjene. S jedne strane rizike treba, rizicima treba upravljati kako bi investicije bile otporne na bilo kakve promjene, ali također oni vidi velike šanse za investiranje kao dio tranzicije na niskokarbonsku e, energetsku osnovu i zbog toga puno investitora je već aktivno u borbi protiv klimatskih promjena, recimo e, od 37% su investicije narasle na 47% u tri godine i taj trend se nastavlja. Osim toga, E, istraživanje koje smo proveli 2017. pokazuje da 19% e, investitora u Europi e, planira investirati u nešto što se tiče klimatskih promjena. Također investitori žele izvješćivati o rizicima na temelju preporuka koje su dobili konačno putem globalne inicijative od 100 plus 100, 310 globalnih investitora sa E, više od 32 trilijuna dolara sada aktivno je e, angažirano kao dioničari sa, e, u kompanijama koje najviše investiraju. Ali to može biti i ubrzano ako postoji politički okvir, a to je zato što program, dugoročni program zakonodavni pomaže investitorima da procjenu i da upravljaju rizicima i da stoga podržavaju ovakav svijet koji će biti bez ugljika. 80% e, naših članova su već imali e, politiku, rekli da je politika najveći preporuka investicijama i njima je trebala javnost e, kako će se preći na to da se udovolji u um, ciljevima Pariškog sporazuma. Dakle, što je dobra politika iz pozicije investitora? Države koje su jako podržavale e, jako podržavaju e, e, gospodarstvo nisko karbonsko i imaju potencijalno dugoročno na ulaganje i pravnu zaštitu koja će privući kapital. E, na slajdu vidite naše uvjete koji postoje u svim našim političkim angažmanima. Općenito investitori traže prvo političko okruženje koje je predano ovakvoj budućnosti do najviših razina i da je ta obećanje i predanost e, se temelji na razumijevanju rizika od ugljičnog dioksida. Također e, traže projekte koji će biti stabilni, treba im stabilni e, regulatorni e, okvir koji e, obuhvaća dugoročna predvidljive politike i i odbacivanje retroaktivnih promjena politike. Što to znači za strategiju 2050 Europske unije? Općenito govoreći, Europska unija počiva na vrlo, eh, te, vrlo čvrstim temeljima i eh, investitori pozdravljaju dokument. Treba se podsjetiti da bi, da bi se udovoljilo civilima koje su postavljene do 2030. godine. Europska unija treba eh, investicije između 2020. i 2030. uglavnom za obnovljive E, izvore e, energije i infrastrukturu, ali sada političari moraju e, biti sigurni da će se obaviti tri velike stvari. Ciljevi za Europsku uniju do 2050. godine koja će postići neutralnost u ugljiku. Države članice to mogu postizati i prije, ovisno o svojim okolnostima i i to se može revidirati na temelju razvoja e, znanosti u budućnosti. Drugo, e, pristup mora biti holistični, što znači da svi sektori e, instrumenti imaju svoju ulogu, to uključuje planove kako Europska unija može smanjiti emisije u svim sektorima na nula ili do, skoro nilo do 2050. godine, primjer, tako da su sustavi energije potpuno efikasni. To treba uključiti i strategiju za apsorpciju ugljika koji, se ne može smanjiti do nule, koji će uključiti sve sektore tehnologije. Mi vjerujemo da bi trebalo povećati e, ciljeve kako bi to bilo u skladu sa novim ciljima za 2050. godine i sa ciljevima Pariškog sporazuma. Također se mora zajemnići da relevantni politički okvir mora osigurati e, pomoć za inovacije i mora identificirati gdje je potrebno više financiranja za istraživanje istraživanje i inovacije. Unaprijed ako gledamo, trebamo reći kako nova politika Evropske unije i odluke o investicijama moraju biti u skladu sa ciljevima strategije za 2050. godinu i konačno treba se zajamčiti da javni i privatni tokovi finca novca u Europskoj uniji moraju biti u podrška svim ovim e, ciljevima kako bi se omogućila socijalna i inkluzivna tranzicija na e, takvo novo gospodarstvo. I Konačno, e, strategija mora uzeti u obzir i štetu do koje će doći i E, globalno zatopljivanje će koštati, a to mora ostati podsjetnik što e, nas e, čeka ukoliko ne budemo poduzeli dovoljno što, dovoljno što je potrebno. Dakle, mi pozdravljamo rezoluciju Europskog parlamenta jer on podvoče komplementarnosti i sveobuhvatnosti. Mi pozdravljamo šansu da se angažiramo dalje u radu s Europskim parlamentom i kako bismo bili posrednik u privatnim investicijama za strategiju i to ćemo isto tako raditi sa državnim članicama. I konačno moramo ponoviti da Evropska unija će biti među prvim globalnim e, e, silama koja će pokazati kako postići ciljeve e, Pariškog sporazuma do sredine ovoga stoljeća. Često me moje kolege u e, Sjedinoj državi Azije i svakdje pitaju o tome kakva je situacija u Europskoj uniji sa, u raspravama sa, od 2050. godini i kakva će biti uloga Europske unije kao pretvodnika i E, odgovor ovisi o pregovorima u Europskoj uniji i stoga počiva na ambicijama i kredibilnosti i e, uspjehu strategije za 2050. godinu. U zaključku investitori imaju viziju svijeta u kojoj će e, fizički i tranzicijski rizici povezani sa klimatskim promjenama biti smanjeni a to stvara e, tržišta koja će biti eksploatirana u potpunosti i koja će dovesti do e, koristi za društvo i za gospodarstvo. Europska unija sada može pokazati svojim globalnim partnerima da je moguće postići ono što je zacetala za 2050. godine. Mi se veselimo e, šansi da surađujemo i sa institucijama i sa svim drugim partnerima u postizanju svih ciljeva. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por... Eh, Najljepša hvala. Hvala za to što ste se držali e, vremena. Sada gospođa Klerumand iz energetskih e, e, gradova i odruženja građanilka. Hvala je dobra stvar, kad si zadnji, je da ne moraš ponavljati što već rečeno, pa ću zaista se držati. stvarno onoga što nije rečeno do sada. U ovom panelu sam zato da bih vam objasnila potencijale onoga što gradovi mogu učiniti što već čine. I prva poruka koju šalju je ova, a to je u skladu s onim što komisija želi reći i napraviti putem novih konzultacija, a gradovi kažu da je to moguće, moguće doći do neto vrijednosti nula i u osnovi hajdemo, hajdemo činiti a ono što je komisija rekla je da je to preveliko za Brsel. Ono što je sada potrebno je politika tako da možemo e, zajamčiti da svi sektori, svi e, protagonisti i svi različite razine e, vladanja i vlade su usklađeni tako da se to može dogoditi. Prva stvar koju bih željela reći je veliko hvala ne pripoznajemo i ne priznajemo dovoljno činjenicu da u posljednjih četiri ili 5 godina i Europska komisija i parlament su promijenili E, okoliš u kojem se govori o klimi i energiji. To je vrlo važno za lokalnu razinu. Prije toga nismo mogli biti prepoznati kao glavni, odnosno e, e, cjelokupni protagonisti na tržištu energije, a sada nas se priznaje kao takvi protagoniste i to je vrlo važno jer će to dati jako puno šanse na lokalnoj razini, a s druge strane imamo direktivu o obnovivim e, izvorima energije e, i e, upravljanje energijom to je i jedan i drugi su zaista vrlo važni i priznaju činjenicu da mi možemo de, e, napraviti dizajn politika od dna prema vrhu i to nas e, može dovesti toga da e, iskoristimo sve potencijale lokalnih protagonista i da postignemo lokalne ciljeve. I u cilju kratkoće mog obraćanja ja bih rekla da je za važan moment za lokalne vlasti u ovom trenutku je bio e, marš za klimu. Ne samo u Briselu, već e, u mnogim drugim gradovima. Prošli tjedan e, smo imali marš studenata u Briselu, dan nakon toga gradske vijeće Brisela je donijelo specijalnu rezoluciju i imalo je hitnu raspravu, tako su to nazvali i složili su se da im da treba ubrzati e, implementaciju njihovog vlastitoga akcijskog plana za energiju. Oni su izravno stoga odgovorili na ono što se događalo na ulici i ja mislim da je to jedna ključna poruka koju sam željela vam prenijeti, a to je da na lokalnoj razini e, stvari se ubrzavaju i to nije u suprotnosti ovo ću preskočiti, ići ću e, na nešto drugo. To e, ne ide, nije u suprotnosti sa e, Dakle, ti pokreti e, e, žutih prsloka nisu protiv trendova jer svi tražimo e, hitne akcije i upozanje. Imali smo prošlog tjedan vrlo veliku konferenciju u Francuskoj gdje su žuti prsluci u panelu sudjelovali i rekli jasno što žele. Žele podijeljenu tranziciju oni nemaju specifične probleme e, u tome da se povećava porez na ugljik i ugljikovodik, e, ali je vrlo razumljivo da ako se to događa za druge e, oblike transporta, nije prihvatljivo da se ima pre tranzicija u, energiji i da se operezuju samo automobili, a ne i avioni i brodovi. Dakle, puno je stvari koje više ne usklađujemo. Ako ne usklađujemo stvari, onda naši građani će to izravno reći. Reći će to svojim e, gradonačelnicima. Gradonačelnici su stoga vrlo zabrinuto i svjesni su potrebe za djelovanjem. Dala sam vam samo jedan primjer, a kako bih objasnila da zaista u Finskoj, recimo Finska je e, gospodarstvo koje ima cilj od nula do 2025. godine, to je u Finskoj, a isto vrijeme u Helsinkiju pokušava se to e, prevesti na svoj vlastiti teritorij, na svoje vlastito gospodarstvo jer oni znaju da mogu postići klimatsku neutralnost do 2035. godine. Eto, to je tako. Dugoročna strategija Europske komisija ima prednost e, da općenitu okvir e, od nula pretvara e, u nešto za svaki teritorij, za svaki sektor, za svaki prokonist, za svaku razinu koji će onda ispuniti svoju vlastitu misiju u ovom zajedničkom okviru. Zbog toga Imamo jako puno potencijala, recimo primjer Pariza. Parizška teritorija može biti karbonski neutrala do 2050. godine. Ja to pokazujem na crvenom. Vidite što je zapravo e, upravljanje Parizom konkretno. To je ništa, skoro ništa u trenutnoj emisije ugljika u Parizu imamo i jednu malu, malu frakciju koja zapravo završava 2%, koja dolazi iz administracije ostalo. Tu se sve radi o lokalnim vlastima koje koordiniraju akcije lokalnih protagonista i kompletno mijenjaju metabolizam grada. E, klimatska neutralnost, e, odnosno plan Pariza je odobren e, od strane vijeća Pariza i to jednoglasno. To je cilj koji želimo postići, koji moramo postići je na lokalnoj razini više nije upitan. I nekoliko komentara da bih rekla što se iziskuje kao sljedeći koraci. Naravno da je dugoročna strategija nešto što svaka institucija podržava, ali druga stvar je da se sve u e, politike i proračunski prijedlozi sljedeće razdoblje usklade. Na primjer, u Manchesteru su e, osnovali e, odbor za klimatske promjene koje se brine da se sva politika toga grada usklađuje sa konačnim ciljem. To je zahtijevalo novo upravni tijelo inovacije za karbonske neutralne gradove su dijelom budućeg pro, eh, istraživačkog programa Evropskog eh, eh, obzora 2020. Dakle, to je novi model upravljanja koji će zapravo upravljati promjenom. Ja ću se ovdje zaustaviti. Ovo je bilo glavno što je za nas. Tehnologija je dostupna, ne treba nam više nego što imamo nije dovoljno rečeno i e, nije još uvijek e, izašlo iz sjene da trebamo naše energetske potrebe prepoloviti, a da će to iziskivati novi gospodarski sustav na lokalnoj razini. To je moguće. E, gradonačelnici su potpuno svjesni da to oni moraju napraviti, da su oni koji moraju koordinirati i spremni su i već preuzimaju e, akcije i preuzimaju e, obaveze za budućnost. Hvala. I... Najljepša hvala. Evo, bez daljnjeg odlaganja prelazimo na raspravu. Javlja li se tko za riječ? Izvolite. Gospodin Volken. Hvala. Kratko pitanje. Spomenuli ste prosvjede studenta u čitavoj Europskoj uniji i iznenađuje nas kada vidimo što čine mladi, prosvjeduju na ulicama i zapravo je dojmivo vidjeti koliko čvrstinom zahtijevaju da se konačno nešto pomakne s mjesta i da politika spriječi uništavanje resursa koji su ključni za njihovo dalje preživljavanje. Već postoje ideje i inicijative u vezi s time kako uključiti te mlade ljude koji mogu dati svoj doprinos. Mi bismo trebali razmisliti o tome kako osigurati jednako predstavljanje i različitih pokoljenja, naraštaja, možda bi trebalo razmisliti o tome. Hvala, sljedeći govornik. Hvala. Pohranjivanje i hvatanje ugljika je spomenuto u prethodnim pitanjima i prije dve ili tri godine ja sam u Norveškoj promatrao testove u vezi s time. Imali smo također i e, vrn u Kanadi gdje se u velikim razmjerima hvata i pohranjuje ugljik. To je doista skupo, ali nam treba u miksu. Tako da me zanimaju vaši komentari o tome. I Drugo pitanje se odnosi na zgradarstvo u Europskoj uniji. Dakle, treba obnoviti postojeće zgrade, ali u Europskoj uniji postoje zemlje e, jedna od njih je Ujedinjena kraljevina, iako možda neće biti još dugo u Europskoj uniji, u kojima treba stambeni program. Imamo manjak stambenih jedinica i naša vlada je preuzela obvezu da će izgraditi 300.000 tisuća domova u sljedećih nekoliko godina. Ako posjetite Brazil, Kinu, Indiju i Meksiku, tamo imamo također stambenu krizu i ako se mm, izgrađuje na tradicionalan način od e, betona i tako dalje, zapravo e, iz proizvodnje e, cementa se ispuštaju ogromne emisije ugljika, tako da nećemo ostvariti svoje ciljeve. No imamo također ažuriranu strategiju za bioekonomiju koja je proizašla iz Europske unije i e, ona navodi drvo kao glavni građevni materijal, dakle treba baviti taj prijelaz sa izgradnje u e, betonu na izgradnju u drvu i mene zanima koliko ste pozornosti i koliko e, važnosti pripisujete takvoj vrsti zgradarstva u budućnosti. Hvala. Riječ ima gospođa Darli, izvolite. Samo kratko pitanje. E, spomenuli ste i to dosta s velikim naglaskom. Znak koji treba investitorima eh, treba naglasiti dakle da klimatski izazovi nisu samo izazovi ili rizik, nego da nude i nove poslovne mogućnosti i mogu stvoriti nove sektore u gospodarstvu. Dakle, u vašem iskustvu koliko tvrtke reagiraju na te prilike? Smatrate li da se čini dovoljno? i što biste vi predložili u tom e, smislu ili što biste htjeli da uživa prednost kada je riječ o poslovnim planovima ili o tome kako poduzeća se suočavaju sa tim izazovima kako oni ne bi bili samo isključivo izazovi nego i poslovne prilike. Hvala gospodine Petričane, u ime komisije izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Neću dodati mnogo što, nego ću samo izdvojiti nekoliko aspekata. Nadovezat ću se na onome što je rekla upravo gospođa Dali. Imamo četiri zahtjeva koja su potrebna investitorima, što je spomenula gospođa Ward, e, i tri e, vrijede za svaki oblik ulaganja, a novi je samo jedan od tih zahtjeva, to je politička obveza u svojem radnom vijeku sam e, proveo više od pola vremena razgovarajući sa investitorima. E, I to je pitanje koji e, mi se često postavlja. Dakle, reći nam što će se dogoditi, koji je cilj javnog sektora, kako će biti zakonodavstvo, a onda su zahtjevi za potporom i tako dalje. Ali ono što je najvažnije jest pitanje imamo li mi kakav cilj i koji je to cilj. I to je ono što je do sada nedostajalo u Europi. E, dobro provodimo postupne politike i ako pogledamo razvoj Europe u posljednjih 60 godina, e, mogu reći da nismo bili toliko neuspješni, ali zapravo stalno kasnimo u odnosu na rokove. Dakle, kada smo u nevolji, usporimo. A ovdje sada imamo krajnji rok. Dakle, izvješće IPCC-a kaže da nam je preostalo 10 ili 12 godina kako bismo odlučili što ćemo učiniti i da stvorimo preduvjete. Za to i 30 godina da to stvarimo. Inače, gubimo vrijeme. Kao što sam rekao prije, to je zapravo izazov koji je usko vezan za ulaganja. Nije to pitanje troška, mi ne plaćamo kako bismo riješili probleme iz prošlosti, nego ulažemo u promjene, ali trebamo za to iznaći sredstva i upotrebiti sredstva koja postoje, a oni koji upotrebljavaju ta sredstva trebaju znati što žele. To je od ključne važnosti. Iako razmotrimo nacrt rezolucije parlamenta, drago mi je da unatoč e, nekih e, razlika u mišljenjima ipak postoji veliki konsenzus u ovom domu. Ne smatramo da će svi automatski podržati ovu strategiju i očekujemo i želimo raspravu, ali još što oštiru raspravu jer e, na kraju svega će iz toga trebati proizići cilj koji će svi usvojiti i to će nam onda dati potrebnu političku potporu kako bismo sve odradili jer u sljedećih deset godina ćemo trebati uvidjeti koje će akcije morati proizići iz ovih ciljeva. <clears throat> Eh, Hvala gospodine Petričoni. Sada bih dala riječ našim gostima i pružila im priliku da odgovore na pitanja. Dakle, redoslijedom kako smo krenuli. Gospodin Mensen e, ima prvi riječ. Odgovorit ću na ova tehnička pitanja. E, budući da moj sin ide na prosvjedne e, marševe idućeg četvrtka, ne mogu se izraziti o tome. E, riječ je o dostupnoj tehnologiji, dakle imamo brojnih e, opcija bez povratka i mnogih e, modela zbog kojih ne možemo dulje čekati. Kada je riječ o CCS-u, važno je naglasiti da mi nismo htjeli preporučiti neku određenu tehnologiju ili pružiti vam jedan jedini optimalan scenarij. Modelima možemo simulirati scenarije sa ili bez CCS-a ili sa umjerenom količinom CCS-a. Možemo e, simulirati scenarije i sa nultom netostopom i bez CCS-a, ali trebamo imati također odgovarajuću pratnju na strani potražnje. I e, to ste vi isto spomenuli u vezi sa zgradarstvom. E, kada je riječ e, o standardima za zgradarstvo, dakle stambena politika je jedno, a naše je e, prilagoditi standarde, dakle ovo izlazi van okvira onoga što govorimo danas, tako da neću ulaziti u to. Dakle, zamjena materijala sa biomaterijalima je jedna od ključnih poluga i to isto vrijedi za cement, za čelik i za druge materijale poput plastike. I to je svakako poluga koju trebamo više istražiti u budućnosti. I to je također prisutno u scenarijima. To također predstavlja izazov za ulaganja, kao što je rekao gospodin Petričoni. Imamo različite faze ulaganja i faze u kojima možemo očekivati i e, pretežne koristi. Muchas gracias, señora Ja bih odgovorila na pitanje gospođe Dali, jer je bila riječ o ulaganjima. Kada je riječ o poduzećima i njihovom pristupu klimatskim promjenama, kao što sam vam spomenula o svojim izlaganju, postoji nova inicijativa Climate Action 100+, koja okuplja sve e, investitore i poziva ih da se e, aktiviraju pri e, poduzećima koja su najveći izvor emisija i ta inicijativa ostvarila doista velike uspjehe. Evo, prije Božića je e, Shell izdao najavu u vezi s tim i pod pritiskom investitora upravo u ta poduzeća. Dakle, naravno, nije to dovoljno i zbog toga inicijativa predviđa petogodišnji program tijekom e, kojega će e, investitori održati iskrene razgovore sa upravnim odborima e, i također nakon toga provesti reviziju nakon pet godina i vidjeti što odlučiti u vezi sa budućnosti tih poduzeća i također ulagači se koordiniraju u vezi sa recimo rezolucijama poput vaše kada je riječ o onome što još treba učiniti iznijeli smo neke preporuke poduzećima recimo uprava i vlasnici moraju biti educirani o klimatskim rizicima i ta svijest treba biti prisutna u cijelom poduzeću i u poslovnim strategijama i u poslovnim odlukama, ne e, samo e, zadržane u jednom e, odjelu. Dakle, mi razmatramo ulogu čelnika poduzeća i o tome kako oni prožimaju tu svijest o klimatskim promjenama u svojem djelovanju i također objavljuju to u javnosti i razmatraju također i mogućnosti upravljanja rizicima. Dakle, to su pitanja koja postavljamo poduzećima kada razgovaramo s njima. Evo samo da ukratko odgovorim na još neka od pitanja. Spomenuli ste zgradarstvo, imamo neke sektore koji su vrlo zanimljivi našim članovima. Naravno da je tu bitan sektor nekretnina i oni e, imaju ulaganja i u izgradnju novih zgrada i u obnovu starih e, i također razgovaraju e, i o mogućnosti energetski učinkovitih hipoteka. Dakle, imamo dosta toga što se odvija na više više razinski, na više tehničkih razina i također e, razgovaramo i o direktivi o e, energetskoj učinkovitosti sa zemljama članicama. CCS. Od e, objave izvješća IPCC-a, evo može ova anegdota, ali investitori se zanimaju više za tehnologiju suzbijanja emisija. Dakle, mislim da će se oni početi još više zanimati za to jer će vidjeti da je to pravi put. I kada je riječ o mladima i njihovim zahtjevima, Naravno da je to bitno za nas, dakle mirovinski fondovi imaju to ugrađeno u svoje poslovne modele i žele maksimizirati koristi za e, primatelje e, mirovina i oni vide mlade ljude kao umirovljenike budućnosti. Dakle, Nadam se da ako se ostvari ova strategija za 2050. godinu na učinkovit način, da će to e, pomoći odgovoriti na neke od zahtjeve mladih. Hvala. I Hvala, pa neću duljeti. U vezi sa stambenim pitanjem imamo mnogo potencijala. Zapravo nadležna tijela se trebaju samo zamisliti na mjestu domaćinstava i dakle trebaju ostvariti obnovu i ostvarit će e, povrat na uloženo u nekretnine. Dakle, postoje modeli, ali riječ je o tome da treba dopustiti lokalnim vlastima da učine još više nego što je sada slučaj i to je zapravo najbitnije za bilo kakvu politiku. Kada je riječ o mladima, tu odgovaramo i na želju gospodina Petričona. Dakle, zašto ne bismo zatražili od parlamenta da organizira ovu raspravu među mladima. Dakle, oni su na ulicama, neka dođu ovamo i neka sami kažu što žele i što im treba jer imaju jasne predođbe o tome. Ljudi znaju što mogu učiniti i kako to učiniti i kamo žele ići, kao što i mi znamo. Dakle, neka oni odluče i neka izvrše pritisak na više razine kako bismo na kraju ostvarili i veliku razinu ambicije. <clears throat> Hvala. Srdačno zahvaljujem našim gostima. Evo ovdje završavamo sa ovim dijelom, a onda ćemo prijeći na raspravu o usmenom pitanju. Pasamos <clears throat> a la resolución sobre la estrategia para la resolución a largo plazo. Hvala. A sad prelazimo na raspravu eh, prijedloga rezolucije. Daću riječ izvjestiteljima. Gospodine Lize, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Razgovarat ćemo o konkretnom tekstu za raspravu u odboru. Pozdravljam e, strategiju komisije. U EPP-u smo imali rasprave s tim u vezi. To će biti izuzetno važno moramo e, zaista intenzivno raditi ako želimo da se rezolucija nađe na plenarnoj. Ne znam kako ćemo to ostvariti još, ali treba će uključiti i ostale odbore. Posebice me impresionirao stav komisije Drugim riječima, e, tvrdnja komisije tijekom rasprave da postoji mogućnost neto dodatnih milijuna radnih mjesta. Morat ćemo malo provjeriti te brojke, ali sasvim je jasno da neće biti negativnih e, efekata. Drugim riječima, neovisno o tome radilo se o pola milijuna ili od milijun, još uvijek je vrlo jasno da je to nešto što će biti u samom temelju gospodarskog rasta. Mislimo u EPP-u da je izuzetno važno da idemo e, u smjeru proizvodnje proizvoda bez emisija CO2 u onim sektorima koji su poznati po velikoj potrošnji energije. Mislim da moramo biti konkretniji u formulacijama kad se o tom dijelu radi u rezoluciji. U komisiji vijeću čuli smo da postoje dobre namjere, i da se o tome mnogo govori, ali vrlo malo toga konkretnog je napravljeno i stoga moramo paziti što želimo i želimo da sredstva za to budu jasno odvojena u višegodišnjem financijskom okviru. To nije nešto što se može primjenjivati na pet različitih načina, već treba jasno izdvojiti omotnicu, financijsku omotnicu za provedbu tog dijela. Najvažnija stvar je svakako ostvariti načelnu većinu što veću, zapravo većinsku podršku u Europskom parlamentu, te na taj način e, dodatno motivirati vijeće da da podršku strategiji. Kad govorimo o CO2, zapravo govorimo o budućnosti Europe. I u tom smislu pitanje klimatskih promjena mora biti zapravo u samoj srži bilo kakve rezolucije. E, molim kolege da o tome razmisle. i da razmisle o potrebi uključivanja različitih drugih tema u tu rezoluciju ili bismo to možda mogli ostaviti e, za razdoblje nakon izbora. 55% toga je već dogovoreno u parlamentu, ali EPP je govori, e, glasovao protiv toga i mislim da ako budemo govorili o 55% e, da će to odvratiti mnoge države članice. Mislim da je najvažnija stvar za koju se trebamo brinuti implementacija, a to je dogovoreno, a onda ove ostale stvari možemo rješavati kasnije i konkretno možemo se vratiti na to pitanje od 55%. Mislim da sada nije pravo vrijeme da revidiramo 2022-2023. E, postoje kolege koji već govore o emisijama vezano uz vozila. O tome se još uvijek nije postigao dogovor na plenarnom zasjedanju. To traži dodatna razmišljanja prije nego što prijeđemo na tu razinu. Tu je također i pitanje 100% obnovljivih izvora energije do 2050. Mislim da je to preuranjeno. Mislim da bismo to trebali ograničiti ili se time još dodatno baviti. Posljednja stvar koju želim reći je sljedeća. Ako se ostvare dugoročni ciljevi i klimatske promjene se stabiliziraju, onda se moramo više fokusirati na internacionalnu dimenziju održat će se rasprava vezano uz ciljeve za razdoblje do 2050. Strategija postoji i zapravo se već i vode vrlo živi razgovori ovdje u Europskom parlamentu. To je nešto što zapravo nisam imao prilike vidjeti u drugim velikim gospodarskim silama. U Bonu i u Katovicama sam neprestano ponavljao jedno te isto pitanje. E, tražio sam da mi te gospodarske sile odgovore koliko daleko su oni odmakli u definiranju e, ciljeva za razdoblje od 2030. godine, nisu znali o čemu govorim, nisu bili sigurni na što su se obvezali u Parizu. Stoga mislim da moramo biti vrlo oprezni ako mislimo da smo mi ostvarili svoje ciljeve, ne može nas to automatski navesti na pomisao da je problem riješen. Ne govorim tu samo o državama u kojima dolazi do nazadovanja kao što je u Brazilu i SAD-u, nažalost, već govorim o Japanu, Meksiku i drugim velikim gospodarskim silama. Na to se treba više usredotočiti. Hvala. Gospođa Guteland, izvolite. Hvala. Socijalisti i demokrati pozdravljaju prijedlog komisije vezano uz dugoročnu strategiju. Naravno da Europska unija mora imati cilj da e, zapravo dostigne nultu stopu do 2050, odnosno da bude klimatski neutralna jedini put naprijed prema održivoj budućnosti za Europsku uniju i svijet e, su zapravo striktni e, ciljevi u smislu ublažavanja e, negativnih učinaka klimatskih promjena. Nepoduzimanje ničega apsolutno je neprihvatljivo za čovečanstvo. Nužno je da Europska unija preuzme pionirsku vodeću ulogu u tom području. Ne radi se samo o smanjivanju emisija, Radi se o tome da treba napredovati na pošten i socijalno osjetljiv način. E, izdvajaju se tri glavne stvari, tri glavna aspekta. Kao prvo, klimatski održivo društvo je održivo iz ekonomskog i sa socijalnog i sa e, ekološkog gledišta. Svi trebaju biti uključeni. Postoje tu međutim i prilike za Europu. Komisija je rekla da postoji ogromna prilika za zapošljavanje. No, postoji prilika i za one koji uvode korištenje novih tehnologija. Nemojmo istovremeno zatvarati oči pred time da će neki ljudi ostati bez posla i moramo se pobrinuti da taj dio bude određen na pravičan način. Prijedlog komisije je dobar početak, ali kao što je rekao Peter Lize, lijepo to izgleda na papiru, ali sada treba odraditi prave stvari na terenu. među ostalom i da bi se pokazalo sastanku vijeća da Europski parlament ima jasno stajalište, sastanak Europskog vijeća će se održati u svibnju, i e, tada će se onda vidjeti na koji način Europa mora nastaviti dalje da bi bila klimatski neutralna do 2050. godine. Vidimo da smo zapravo sada u situaciji kada je skuplje imati emisije nego ih smanjivati. I zbog toga je došlo do regrupiranja unutar um, glavnih aktera i to je dobro. Kao prvo, moramo brže smanjivati emisije nego što smo to činili do sada. Mi mislimo da je važno imati um, ambicioznije ciljeve do 2030. Moramo osigurati bolje uvjete za industriju kako bismo osigurali efikasan prelazak. Sektori u kojima postoji najveći potencijal za smanjivanje su sektori na koje se treba usredotočiti. U građevini primjerice možete smanjiti emisije kroz rješenja koja su usmjerena na energetsku efikasnost. Međutim, i ostali sektori trebaju slijediti i svi sektori trebaju dati doprinos. Apsolutno je nemoguće dozvoliti da se e, izvuku cijeli sektori i da drugi odrađuju njihov posao. To nije pošteno. Također želimo iskoristiti e, zeleno zlato koje predstavljaju naši šumarski resursi drveće može upijati, apsorbirati e, ugljični dioksid iz atmosfere, ali možemo također koristiti vrijednu biomasu umjesto fosilnih goriva. Zaključno, također upozoravamo na socijalni aspekt, smatramo da ga treba uzeti u obzir prilikom oblikovanja e, zakonodavstva koje se bavi klimatskim promjenama kako bi se bilo poštenima prema svim regijama. Stoga želimo e, osnivanje posebnog fonda za ostvarivanje društveno prihvatljivog pomaka u klimatskim e, zakonskim okvirima. Nadam se da ćemo pronaći dobro i progresivno rješenje za budućnost Europe i klime. Hvala. Nedostaju dva e, izvjestitelja, tako da ću dati riječ sada gospodinu Basu Ekautu. Hvala. E, moji kolege Peter Lize i Jute Gutonlat već su objasnili koliko je ovaj predmet važan. Ja bih e, tome samo dodao da se naravno ne radi samo o 9. svibnja Sibiju gdje će se raspravljati o budućnosti Europe. E, budućnost naše ekonomije treba biti naravno ključni dio te rasprave, ali tu je i summit UN-a 23. rujna 2019. godine koji će uslijediti nakon toga, gdje će se na međunarodnoj razini također e, pokazati da postoje određena očekivanja od Europe kad se pojavimo u yorku. Priprema rezolucije je također prava prilika da se kaže nešto i o tome, jer kada razvijamo svoju dugoročnu strategiju, naravno da je to nešto što će imati utjecaja na ono što obećavamo na svjetskoj razini. Znamo jako dobro, a mogu vas i citirati kad se o tome radi, da glavni tajnik e, kaže, a to stoji na stranicama UN-a, da zemlje povećavaju ambiciju i akcije u um, rješavanju klimatskih promjena. 23. E, e, rujna 2019. godine e, glavni tajnik će to jasno reći. Ljudi nešto očekuju od Europe i postavlja se pitanje što će Europa učiniti. Ako se mi držimo samo opće rasprave o dugoročnoj strategiji, a tu strategiju zapravo niti nemamo jer dokument komisija, mi to ponekad zaboravljamo, jeste komunikacija kojom se otvara rasprava o dugoročnoj strategiji, a dugoročna strategija bi se trebala usvojiti do 2020. Mislim da to stoji u samome dokumentu. Onda je jasno da mi nemamo strategiju. To je tek početak rasprave koja bi nas trebala dovesti do finalizacije strategije. Ako će to biti naše stajalište kao Europe u rujnu u Njujorku, bojim se da će to biti malo nezgodno za Europu. Znamo da Gutierrez e, među ostalim govori i o Kini i želi da oni učine više. Zao mi je, Peter, očito nismo bili u istim Katovicama, jer u Katovicama su se pitanja neprestano postavila što ćemo učiniti e, da e, povećamo svoje ambicije. Neke Zemlje su čak u svojim govorima e, govorile da će e, povećati svoje ambicije. E, možda možemo reći ne gledajte, ali to je nekakva mala zemlja i apsolutno nije bitno što oni kažu, ali to istovremeno nije poštovanje prema tim zemljama. Ako su sada i velika gospodarstva spremna reagirati, onda možemo već sada zaključiti da ne pri pripremamo se samo za sastanak u rujnu, već da ćemo se morati pripremati i za reviziju cijele priče kasnije ako ne odradimo stvari sada. Dakle, ovo nije trenutak e, da se uspavamo na svojim lovorikama. Moramo imati jedinstveno stajalište. Dakle, postavlja se pitanje što nam treba ako želimo zadržati put prema jedno cijelo pet e, stupnjeva i ako želimo da se to ostvari. E, dugoročna strategija, odnosno rasprava o njoj je korisna, ali pokazat će se beskorisnom ako to ne pretočimo u konkretne akcije koje ćemo poduzeti sada. Ljudi na ulicama očekuju odgovore na pitanje sada. Pročitao sam različite transparente koji su e, učenici nosili i gimnazijalci ni na jednom od njih nije pisalo o, dajte da napravimo strategiju za 2020. ne, svi su tražili da reagiramo odmah. Važno je da mi u rezoluciji odmah definiramo svoje ideje, mi smo to kao parlament učinili, bilo bi u potpunosti neprimjereno da mi kao Europski parlament odustajemo od nečega što je dogovoreno već u studenom prošle godine. Stoga, žao mi je, Peter, mislim da je zapravo još uvijek šansa da EPP ostane na pravom putu velika. Ako je ne iskoristi, završit će na putu koji ne vodi nigdje, a mislim da to zaista nije pravi put. Ovo je dakle jedan otvoreni poziv da nam se pridružite, da budemo ambiciozniji i da Europa u Yorku e, bude atraktivna, a ne u potpunosti posramljena. I to je to ono što sam želio reći e, da je važno i za ovu rezoluciju. Hvala. Najljepša hvala. I Eleonora Ili, konačno, izvolite, imate riječ. Hvala. Drugo izvješće IPCC-a je jasno i jasno ukazuje na preostalo vrijeme ako želimo pravovremeno reagirati a to je 12 godina dok e, ne stignemo do točke bez povratka kada učinci postanu katastrofalni. I ja se slažem s onime što su malo čas rekli kolega Eichhout i ostali. Ova rezolucija mora postaviti temelje za jednu raspravu koja mora također prerasti i u konkretno djelovanje. Europa mora shvatiti kojim putom želi kročiti i to treba jasno reći i u međunarodnim forumima, ali i u europskim forumima, gdje prečesto pokazujemo određeni strah u vezi sa iskazivanjem ambicija i to vidimo u nizu predmeta, uredaba i direktiva na kojima se sada radi, tu mislim na sektor prometa, koji je, kao što navodi ova rezolucija, jedan od sektora u kojem je u posljednjih nekoliko godina došlo do porasta emisija, a ipak svi priznaju da je to jedan od sektora gdje postoji najveći potencijal za smanjenje emisija i to na učinkovit način, a također i troškovno učinkovit način. No, natoč svemu tome, na trijalozima i u vijeću nikad nije jasno ili još bolje na kraju postane jasno tko su oni koji navlače vodu na svoj mlin kada je riječ o smanjenju eh, ambicija. Dakle, sektor prometa je jedan od tih e, za koje trebamo zadati nova pravila i nove ambicioznije ciljeve. Trebamo također podsjetiti i na srednji rok e, koji treba biti uskladiti sa ciljevima na dugi rok i naravno trebamo govoriti o pravednoj tranziciji i to je pojam koji se konačno počinje pojavljivati u tekstovima na kojima radimo poput teksta o automobilima i to je prvi možda tekst koji stavlja naglasak na to i traži uključivu tranziciju sa značajnim socijalnim e, elementima i elementima zapošljavanja. To nas e, dovodi do zaključka da e, treba promijeniti paradignu i da Europa treba odabrati put kojim krenuti. Osobno smatram da je prioritet odustajanja od fosilnih goriva i to je pravi put. I na kraju želim eh, izneti još jedno razmišljanje o ovoj rezoluciji što treba ući u ovu rezoluciju a to je put kojim želimo krenuti nakon 2030. godine kada je riječ o ETS-u, a to je još jedna politika koju je Europa uvela i koja se širi na globalnoj razini. Čini se da je to jedini mogući put e, za industriju, ali koji nažalost je zapravo pun rupa. Govorili smo već prije da je to nedovoljno učinkovita mjera kako bi se ostvarilo smanjenje emisija. Sada nije potrebno otvarati novu raspravu o alternativnim mjerama koje bi mogle s jedne strane smanjiti emisije i postići čistu proizvodnju, a iz druge valorizirati samo proizvodnju unutar granica Europske unije koja je čiša u odnosu na ostatak svijeta. Dakle, i tu bismo trebali djelovati. I na kraju uloga poljoprivrede. Ne možemo je ostavljati po strani, jer tu postoji pitanje plina metana, a to je jedna od onih e, tvari koje doista značajno štete klimi. Trebamo nešto učiniti i nevjerojatno je da još nemamo jasnih propisa o tome. Hasta aquí los componentes. Eh, nadie pedido... Dakle, to je bila suizvjestiteljica. Nitko drugi se više nije javio za riječ. Ako je tako, onda je rok za amandmane 31. siječnja, otprilike 5 sati poslije podne. I obzirom da nemamo baš puno vremena, molim da budu na engleskom, a glasovanje će biti 20. veljače na Enviju, a onda na plenarnoj sjednici u Ožujku. Prvog ili drugog ožujka. 2. ožujka. Sljedeći sastanci će biti 10. veljače u 12.30. Imat ćemo javno saslušanje zajedno sa NVM o ovim ciljevima i također ćemo odlučiti o lokaciji tog sastanka u skladu sa člankom 55 i primjenom e, dugoročnih ciljeva održivog razvoja. A zatim 20. i 21. veljače 2019. u Briselu sljedeći sastanak i to nas dakle dovodi do kraja ovog sastanka. Puno vam hvala svima.